Good morning, dear colleagues. Let's start our Dobar dan, dragi. kolege. Možemo započeti s današnjim radom. Kao obično imamo usvajanje dnevnog reda kao prvu točku. Imamo zahtjev za izmjenu dnevnog reda kod glasovanja, međutim e, taj ću zahtjev s tim će se zahtjevom baviti prije glasovanja. U, ovom trenutku nema nikakvih prigovora, idemo dalje s dnevnim redom. Gospodin e, ja mislim da trebamo glasovati u pitanju e, testiranja uvoza e, hrane i hrane za životinje iz Japana. Morate biti svjesni da ako danas ne glasujemo, parlament neće imati stajalište jer 22 eh, eh, rujna će vijeće odlučivati, pa ako danas eh, ne odlučimo, ne možemo ići na plenarno zasjedanje sljedećeg tjedna i parlament neće imati stajalište oko nečega što je od velikog interesa. A znamo da Japanci žele pustiti stotine tisuće E, e, mnogo radioaktivne vode e, iz elektrane u Fukushimi. Da li trebamo prvo pustiti testove, a onda tri tjedna kasnije najaviti da će Japansko more biti kontaminirano radioaktivnom vodom? Zato mislim da danas trebamo glasovati, inače ćemo biti smješni europskim građanima. Da da ću riječ gospođi Liz. Nećemo sada raspravljati. To je razlog zbog kojega imamo danas na dnevnom redu glasovanje. Jer trebamo imati stajalište prije sastanka vijeća. U svakom slučaju, to je formalan zahtjev i zato ćemo glasovati e, o ovom zahtjevu prije glasovanja. Gospođa E, Gospođo predsjedateljice, to za mene nije problem, međutim željela sam izjaviti formalno stajalište mog kluba. E, stalni odbor 23. E, rujna raspravlja i nećemo imati stajalište i zato bih bila protiv odgađanja glasovanja, ali reći ću to kasnije. Hvala. Ja samo želim dodati da e, klub socijaldemokrata je također protiv odgađanja glasovanja iz istog razloga. Hvala lijepa. Thank um, <clears throat> Kao što sam rekla, raspravljat ćemo o ovome prije nego što započne glasovanje. Želim vas podsjetiti da imamo radionicu o autoimunim e, modernim bolestima koju organizira radna skupina za zdravlje, a gospođa Soledatka Bezon i gospodin le predsjedaju od 25. rujna od 4 do 6. Pozivam vas da nazočite. Imamo i izmjenu u tajništvu. Nakon gotovo četiri godine u našem tajništvu gospođa Tihana Vujatović će nas napustiti 15. rujna kako bi se pridružila odboru za zapošljavanje. Je li ona ovdje? Puno vam hvala na vašem radu i želim vam sreću u novom poslu. Kao obično, E, imate u elektronskom obliku e, ovaj e, dosije i sastanka. Danas imate 20 jezika koji se prevode. Podijelili smo preporuke koordinatora elektronskim putem. Ukoliko nema nikakvih prigovora, ja ću smatrati da su oni osvojeni. Gospodin Tomas. Samo kako bih shvatio, mi smo donijeli izvorni dnevni red, da. Donijeli smo dnevni red rasprave i glasovanja, ali prije glasovanja ćemo glasovati. Hoćemo li e, mijenjati dnevni red ili ne? Ne morate se bojati. S obzirom da imamo većinu protiv mijenjanja dnevnog reda ali s obzirom da u ovom trenutku nemamo većinu koja je nazočna u prostoriji, e, ne bi željela to učiniti sada. Nakon, nakon rasprave ćemo glasovati o zahtjevu EPP-a o izmjeni dnevnog reda. Ispričavam se, ali to je e, zahtjev, ne vidim da je ovdje većina za mijenjanje dnevnog reda, moramo znači e, donijeti dnevni red, usvojiti ga onako kako je predviđeno. Dobro, s obzirom da govorimo o e, dnevnom redu za glasovanje, dakle e, dnevni red za glasovanje, ja ću odebrati osobno, jer to mogu učiniti, da glasujemo o tom pitanju prije početka glasovanja. Za ostatak dnevnog reda smatram da je on usvojen. Krenimo sada u raspravu. Imamo i zapisnik e, našeg prethodnog sastanka, naših prethodnih sastanaka. Ako nema prigovora do kraja današnjeg sastanka, onda ću smatrati da, je, da su zapisnici usvojeni. Sada idemo u sadržaj našeg rada, govorit ćemo o ovom prigovoru o uvozu hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima. na početku bih dala riječ gospođi Rivas, ali koliko znam, nju neko danas zamjenjuje. To je gospodin Turns, izvolite. Hvala lijepa. Mislim da je ovo vrlo ozbiljno pitanje za građane u Europi, za naše zdravlje i za naš program zdravstva. Nakon fukusine mi smo uspostavili novo ozbiljno testiranje vezano za e, japansku hranu i hranu za životinje. E, nas je iznenadilo kada su gospodin Juncker i gospodin Abe e, imali tiskovnu konferenciju prije ljeta i najavili trgovinski sporazum između Japana i Europske unije. Oni su, eh, odnosno gospodin Juncker je sa gospodinom Abe obećao, a da nas nije pitao, nije pitao ni vijeće, jednostrano da će Europa napustiti testiranje koje, su, koje je uspostavljeno nakon Fukushime. To je bilo u srpnju. A nakon toga, eh, slučajno, tri tjedna nakon toga, gospodin Abe je dobio obećanje gospodina Junkera u Japanu Japanska vlada i oni koji e, upravljaju e, elektranom u Fukushimi su rekli da će pustiti svu kontaminiranu radioaktivnu vodu koja je e, sada spremljena u području Fukushime. Morate samo ići na Google ili negdje drugdje i vidjeti fotografije. Vidjet ćete da je to fantastična količina vode. Svu tu vodu će oni sada pustiti odnosno japanske vlasti planiraju otpustiti tu vodu u more. Što znači da će ogromna količina radioaktivne vode ući u, e, na obale Pacifika, a to je područje gdje imamo ribe i gdje se hvataju ribe i druge morske životinje i onda se e, šalju u sve dijelove svijeta. Mislim da nakon e, nesreće u e, Fukushimi ne želim e, nesreću u u nekom dijelu Europe. I mislim da je naš obveza kao parlament da zatražimo da raspravljamo o tome i da glasujemo o tome. Mislim da nije ovo trenutak kada vidimo ovaj kontekst da se da budemo manje zahtjevni kada se radi o testiranju e, koje provodi Europa. Jer rizik od e, kontaminacije je veći u sljedećih nekoliko tjedana, mjeseci i godina nego što je bio prije. I zato inzistiramo da danas glasujemo i mogu vam reći da je to nešto što, e, za što su građani u Europi dosta zainteresirani. Hvala. Hvala. Gospodin Šaldemus. Hvala lijepa. Kao što smo upravo rekli, odnosno kao što je rekao klub zelenih i, e, i naš klub socijaldemokrata e, podržava ovaj prigovor, a to je kako bismo potakli komisiju da e, prouči još jedanput ovaj provedbeni akt. Naša glavna zabrinutost jest e, jamčiti da naša hrana, hrana koja se stavlja na europsko tržište, bude sigurna. Mi apsolutno ne želimo promijeniti režim koji je zajamčio sigurnost e, proizvoda koji dolaze iz Kine. Ali moramo još više e, proučiti rezoluciju vezanu za radioaktivnost proizvoda koji dolaze iz Japana. Dakle, hrana i hrana za životinje koja dolazi u Europu mora biti testirana ne samo s japanske strane, nego to moraju učiniti i europske vlasti. Socijaldemokrati su zabrinuti za one proizvode kao što je riža i ribarski proizvodi koji mogu biti dati dani i bebama i djeci. A u svjetlu onoga što sam rekla, s obzirom na ovo otpuštanje vode e, u more. Zato je važno da nastavimo, e, testirati te proizvode u Europi. Što se tiče hrane, mi smatramo da hrana na europskom tržištu mora biti apsolutno zajamčena, posebno kad se radi o dječjoj hrani. I to je naša glavna zabrinutost, e, sigurnost hrane. Samo nakon toga e, postoji taj e, sporazum koji trebamo ojačati o trgovini s Japanom. Mi moramo zajamčiti da prehrambeni proizvodi koji dolaze u Europu da ih mogu koristiti svi građani, uključujući i djecu. A to važi i za ribarske proizvode i zato e, podržavamo da trebamo danas glasovati o tom. Nadamo se da e, će stalno, stalno, stalni odbor uzeti u obzir naše zabrinutosti. Hvala gospođo predsjedavajuća. Neću ponavljati ono što je već rečeno. No pitanje vode koju je spomenuo gospodin Turmes u ime gospođe Rivazi. Dakle, više od e, milijuna tona vo, radioaktivne vode koja je, za, koja je služila za rashlađivanje reaktora nakon katastrofe, e, dakle to se sada namjerava odbaciti, možemo samo nagađati kakve to može imati posljedice, no to je samo još jedan dokaz da smo imali razloga e, predložiti ovaj prigovor komisiji. Komisija želi smanjiti ili naprosto dustati od kontrole radioaktivnosti kada je riječ e, o japanskim artiklima na europskom tržištu. Ovdje ima uistinu, tu govorimo dakle o proizvodima iz ribarstva, gospođa Skaldamos je spomenula također i rižu ili pak e, prehranu za dojenčad. Dakle, to je uistinu strašno i ne razumijem, zapravo htjeli bismo dobiti objašnjenje što je navelo komisiju da dođe do takve odluke. Oni obrazlažu ovu novu mjeru e, stotinama tisućama podataka koje su dobili od japanske vlasti. Međutim, komisija odbija javno objaviti te podatke. Postavlja se niz pitanja vezano s proizvode koji su također podložni kontroli iz aneksa dva uredbe. Neki su povučeni s popisa, neki su dodani na popis bez ikakvog dodatnog pojašnjenja. Možda ćemo danas čuti obrazloženje. Isto tako, a ne mislim da je već spomenuto to pitanje, zanima me zašto e, nacionalne sanitarne agencije nemaju obvezu e, obveznog dostavljanja podataka komisiji putem e, sustava za brzo e, dojavljivanje kada je riječ o artiklima iz Japana. Mi smatramo da je to ključno za brzo reagiranje i za praćenje razine radioaktivnosti. Nema nikakvih argumenata, nisu izneseni argumenti, prema tome mjere iz ove uredbe se i dalje trebaju primjenjivati i dalje su na snazi, trebamo zadržati kontrole, zatim pratiti rezultate naših agencija e, kod testiranja japanskih proizvoda te javno objaviti rezultate do kojih je došla komisija u svojoj analizi. Evo, to bi bio naš prijedlog. Radi se o tome da budemo transparentni. Do sada situacija nije bila transparentna. Postoji velika opasnost. Radi se o snižavanju naših e, standarda kvalitete te dovođenja u opasnost zdravlja Evropljana. Osim toga, ovo je također ide u prilog svim protivnicima slobodne trgovine. E, Jean-Claude Juncker i Shinzo Abe su razgovarali o sporazumu između Europske unije i Japana, to bi trebalo finalizirati do kraja godine. Dakle, ovakve odluke dva ili tri mjeseca ranije upravo će ići u prilog svima onima e, koji se, se protive takvom sporazumu. Nadam se da ćemo dobiti odgovore na sve na sva pitanja, budući da smatram da je ovo vrlo kontraproduktivno. I nadam se da ćemo izglasati e, prigovor na ovu uredbu. Hvala, gospođo Ris. Još jedan podnositelj prigovora. Gospođa Bonet nije ovdje. Gospodin Pedićini, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja se želim nadovezati na ono što je rekla gospođa Ris, kada je govorila o riziku. Ovdje govorimo zapravo o nekim tvarima, e, radionukleidima, koji i kod minimalnog izlaganja predstavljaju dosta značajan rizik za stanovništvo, posebno kad govorimo o djeci koji imaju imunitarni sustav e, koji još uvijek ne može reagirati na te tvari. Dakle, već e, minimalna izlaganja predstavljaju rizik. Trebamo uzeti u obzir još jednu temeljnu stvar. Mi ćemo podržati ovu rezoluciju iz jednog jasnog razloga. To jest, e, mi želimo e, produbljenje za, 50, za ove pragove od 50 pegarela po kilu po kumulativnom e, utjecaju. Nismo zadovoljni sa popisom radionukleida koji je uzet u obzir. Mislim da to nije dovoljno. Nismo zadovoljni ni sa popisom e, prehrambenih proizvoda koji se uzimaju u obzir za testiranje. I zato se e, slažem s gospođom Šaldemus koja je rekla da nisu dovoljne kontrole koje se provode u Japanu. Trebamo kontrole i ovdje u Europi E, kada ulaze ti prehrambeni proizvodi na naš teritorij. Jedna stvar je, su propisi koji mogu biti jako dobri, ali postoji stvarnost, postoji korupcija, postoji e, trgovački interesi i nikada nismo dovoljno zaštićeni kada se radi o tim rizicima. Ako su predviđene sustavne kontrole e, za kontaminaciju, radioaktivnu kontaminaciju naših proizvoda, morat ćemo vidjeti što možemo učiniti i sa E, kontaminacijom u smislu Černobila. I zato možete vidjeti šta možemo e, otkriti danas e, nakon samo šest godina zbog tune i školjaka koji dolaze iz Japana i zato predlažemo da danas glasujemo. gospođa Pjeti Kajnen, ona nije ovdje. Idem na druge zastupnike. Gospodin Liza, izvolite. Ja, vielen Dank, Hvala predsjednica. Ovo je jedna vrlo važna tema i vjerujem da nitko ne želi da izlažemo populaciju zdravstvenim rizicima, ali kao EPP moramo reći da nam je žao što to ide to sada tako brzo. Mi smo za to čuli. E, evo, molim, evo, poslušajte me. A, mislim, u petak smo čuli da će doći prigovor, sada je već e, tu na dnevnom redu i za 20 minuta nakon rasprave da e, će se već glasati i sljedeći tjedan sve ide već na plenarku. Doista mislim da to nije dobar način postupanja i e, da je to sad neka druga tema, onda sigurno bi i zeleni protestirali protiv jer takva stvar je nešto o čemu se ipak mora, mora ozbiljnije razgovarati. I razumijem kada ljudi kažu da u komisiji već e, postoji odluka e, koja će biti u rujnu donesena, ali mislim nije rješenje ići na to u brzom e, postupku, a treba nam više vremena. Znači, moje prvo pitanje Europskoj komisiji je je li to toliko hitno, je li to takva stvar da se mora stvarno glasati u rujnu ili bi bilo možda moguće da se zamoli komisiju da odbor ipak glasa u listopadu i da onda i naše glasanje bude prebačeno. Bilo bi puno ozbiljnije da si i mi uzmemo vremena i ozbiljno se posavjetujemo o tome. A drugo pitanje Europske komisije je sljedeće. Je li to ispravno što su rekli kolege i kolegice, posebice što vam rekao gospodin e, Turmes e, da e, je sada povećana opasnost od namirnica koje dolaze iz Japana nego do sada. po mojim informacijama stvar je sljedeća, naime da ovdje sad imamo jedan prijedlog koji se temelji na jednom sustavu koji se primjenjuje već nekoliko godina, a to je da se uvijek iznova pre, pogleda koje su kontrole nužne i da kad kod nekih namirnica duže vrijeme se e, ne e, iznađu povišene razine, onda se popuste kontrole. Znači, ne radi se o tome da se sada dade slobodna karta Japanu, ali neki su bili i za to, ali koliko ja shvaćam, to uopće nije predlog komisije, nego samo da se dio malo po malo popušta ondje gdje su kontrole u posljednjim mjesecima i godinama ukazale da nema nikakvih problema i nadam se da Europska komisija sada i u sljedećim danima e, će nam moći dati dobar odgovor na ova pitanja kako bismo mogli doći do dobrog rezultata. Zahvaljujem. Hvala gospodin Ek. Hvala predsjednice. Da, u ime Engela priključujem se prethodnim govornicima osim e, <laughs> onih govornika iz epp Dakle, sigurnost namirnica i potrošača mora nam biti na najviše na liste prioriteta, moramo odgovoriti i da moramo uzeti u obzir svoju odgovornost, posebice što se tiče prema živižnim namirnicima u kontrole moramo provoditi u Europi, a ne se oslanjati na kontrole koje provode drugi. Da, Dakle, zato predlažem da se danas e, glasa o predlogu rezolucije i da doista glasamo u smislu potrošača i sigurnosti namirnica i to namirnica koje možda svaki dan imamo pred sobom na stolu. Gospođa Dali. Hvala to jest e, stvar hitne prirode. Voljeli bismo svi imati više vremena i demokrati bi voljeli imati više vremena da detaljno raspravimo i e, prodiskutiramo ovu stvar, ali situacija je pred nama je takva kakva je. Imali smo i vremena pogledati o čemu se radi, shvatiti da se radi o hitnoj stvari a obzirom da su rokovi tako knape, doista je važno da ovaj odbor i kasnije ovaj parlament e, pošalju e, vrlo snažnu politiku, političku poruku i signal kao je naše mišljenje o toj hitnoj i važnoj stvari. A obzirom da će oko 23. stalni odbor donositi odluku, parlament i ovaj odbor ne mogu šuteti u suočeni s tako važnim pitanjem za zdravlje naših građana i sigurnost hrane. Znači ništa ne reći po ovom pitanju. Znači ako stvari ostanu ovakve kakve jestu, stalni odbor donijeti će odluku oko 23.9. To je ekstremno hitno i prioritet je za ovaj odbor da e, dade svoj stav i snažan politički signal po tom pitanju. Hvala, sada za komisiju. Izvolite. Gospođa Hvala, dobar dan svima, hvala predsjednice, dobar dan. Da, svi koji su uzeli riječ zapravo su u pravu kad kažu da se mjere koje su donesene nakon nesreća u Fukushimi su bile važne za očuvanje javnog zdravlja u Europi i da se osigura da hrana koja se uvozi iz Japana je sigurna. Tada, 2011. u ožujku, Europska unija je poduzela restriktivne mjere što se tiče uvoza hrane i hrane za životinje iz e, Japana zbog mogućnosti radioaktivne kontaminacije. A postavljena su i neka pitanja o dokazima i raspoloživim podacima i transparentnosti u tom pogledu. Dakle, želim vas izvijestiti da japanske vlasti provode vrlo opsežne kontrole prisutnosti radioaktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji. Godišnji e, broj uzoraka ide u stotine tisuća, dati ću vam kasnije i detaljnije brojke E, pojedini analitički rezultati o prisutnosti radioaktivnih tvari iz tih e, vrlo opsežnih kontrola dostupni su javno i e, redovno ih ažuriraju japanske vlasti. Dakle, u prethodnom parlamentarnom pitanju dali smo vam i poveznicu na ovaj link na japansku stranicu koja je na engleskom kao i rezultate analiza koje se provode u Japanu i koje se ažuriravaju otprilike svaka dva tjedna. Dakle, postoji e, vrlo e, veliki baza podataka, transparentnih podataka koji su dostupni. Također nadležne vlasti u europskim zemljama članicama provode kontrolu o prisutnosti radioaktivnosti u hrani i hrani za životinje koje se uvozi iz Japana i od lipnja 2011. nije utvrđeno bilo kakvo odstupanje od, zacrtanih vrijednosti u službenim kontrolama Europske unije u hrani i hrani za životinje koje se uvozi iz Japana i to je vrlo važna stvar koju treba iznijeti. Što se sada pak tiče zaštite javnog zdravlja od razine radioaktivnosti koja je dopuštena, Imamo aneks 1 u kojem su zacrčane te razine. I moram ovdje reći da te maksimalne razine koje su primjenjive u Japanu i koje smo mi preuzeli za ovu mjeru, također se primjenjuje u Europskoj uniji za uvoz hrane i hrane za životinje iz Japana. Ali doista moram reći da su te razine mnogo strože od maksimalne razine koje su utvrđene uredbom 73 iz 2008. za proizvode koje dolaze iz regija e, koje su pod utjecajem e, nesreće u Černobilu i da su mnogo niže od maksimalnih dopuštenih razina utvrđenih uredbom 2016-52 a koja bi e, bila primijenjena u slučaju e, nuklearne nesreće u Europskoj uniji. Evo samo nekoliko brojke da to ilustriram. Razina primjenjiva za hranu koja se uvozi iz Japana, hranu za bebe i djecu je 50 bekerela, a usporediva razina za hranu e, pod utjecajem Černobila je 370 bekerela. Dakle, to je e, više od sedam puta manje, odnosno više. Znači, kada bismo imali nuklearnu nesreću u Europi, dopuštene razine su zapravo 400 bekerela, što je osam puta veća razina od one za Japan. E, kao i za drugu hranu, gdje japanske razine i ono je za hranu koja se uvozi iz Japana, e, utvrđena granica je 100 bekerela, a usporedna vrijednost za Černobil je 600 puta veća, 600, e, odnosno šest puta veća, a usporedna razina za dopuštene razine u slučaju nuklearne nesreće u EU je 1250, znači više od 12 puta veća dopuštena razina za slučaj nuklearne nesreće u Europi. Dakle, ti podaci pokazuju da razine utvrđene i u Japanu i od strane ove uredbe za uvoz hrane iz Japana su doista uzimaju u obzir i štite i javno zdravlje. Dakle, dalje je bilo nekih pitanja koje se tiču kriterija koje komisija primjenjuje kao temelj za izmenu postojeće uredbe. Dakle, to su vrlo strogi kriteriji i načelno ih e, primjenjujemo kada razmatramo robu za koje prethodno testiranje e, s japanske strane prije izvoza više nije potrebno. Dakle, načelno naši se kriteriji temelje na podacima koji su javno dostupni i e, predlažemo jedino hranu i hranu za životinje iz onih e, dijelova Japana gdje za tu robu je razina utvrđena e, ispod ove vrlo stroge granice u protekloj godini i samo pod uvjetom da je dostupan dovoljan broj analitičkih rezultata. Dakle, drugim riječima, za ovu robu za koju predlažemo da se e, isključi uvjet pretestiranja, znači mora postojati barem a, e, jedna godina ispunjavanja vrlo strogih japanskih uvjeta. Što se tiče okruga Fukushima, prefekture Fukushima, tu je pristup puno a, e, stroži. Umjesto da tražimo jednu godinu punog ispunjenja zahtjeva, traži se dvije godine ispunjavanja propisa, dakle zahtjeva. Znači tisuća proizvoda koji se proizvode u Japanu moraju ispunjavati ove vrlo stroge uvjete iz naše uredbe. Pre, e, predložene izmjene uredbe 2066 e, temelji se na 132 tisuća analitičkih rezultata o prisutnosti radioaktivnosti u nizu prehrambenih proizvoda osim za govedinu, a za govedinu 527 tisuća analitičkih rezultata koji su raspoloživi. U svojim znanjima sigurnosti hrane mislim da je to mm, e, broj analitičkih rezultata bez presedana koji nam stoji na raspolaganju, koji daje vrlo dobro statističke dokaze o situaciji. Dakle, kao što sam e, rekla već, u našem odgovoru napisano pitanje parlamenta 4829 iz 2017. Dali smo informacije gdje se sve te informacije mogu javno pronaći i također smo ukazali na to za da ako je potrebno detaljno obrazloženje da ćemo parlamentu to dostaviti. E, to smo zaprimili prošlog tjedna i sada pripremamo odgovor, još je to u tijeku, ali e, kao što sam rekla, kriteriji su jedan, odnosno dvije godine bez jednog slučaja kršenja zacrtanih granica je temeljno načelo. Još također želim reći da ovaj predlog nacrta uredbe je objavljen na portalu za bolju zakonodavstvo na četvrtjedni konzultacijsko razdoblje. Nismo dobili nikakav feedback niti komentare na taj nacrt predloga. Dakle, komisija će nastaviti, pratiti i nadzirati situaciju i redovito provjeravati analitičke rezultate kontrola koje provode japanske vlasti kao i ishod uvoznih kontrola Europske unije. Naravno da je ikada se pojavilo bilo koje pitanje ili ako se pojavi provedbena uredba odmah će se primjenjivati. Još jednom želim podsjetiti, kao što sam rekla na početku, od lipnja 2011. nije utvrđen nijedan rezultat koji nije u skladu sa propisima, odnosno koji je iznad dopuštenih granica, a od strane europskih vlasti. Dakle, još nekoliko pitanja želim konkretno odgovoriti, odnosno par izjava. Pa moram reći da smo u kontaktu sa e, japanskom stranom što se tiče točke H u prigovoru e, gdje se upućuje na e, zahtjev da se ispusti radioaktivna voda u more. Dakle, japanska nas je strana izvijestila da takav e, zahtjev nije zaprimljen od strane japanskih vlasti i čak i kad bi ispuštanje kontaminirane radioaktivne vode u oceanu more ne bi bila opcija e, za japansku vladu. E, zastupnik Lize pitao je kako će se glasati, koji je raspored. Mislim, razumijem da postoje određene hitnosti, jer naš stalni odbor kojemu je sada sastanak u Rujnu, na dnevnom redu tog stalnog odbora. E, još ne znamo što je na njemu jer još nije objavljen, ali mogu potvrditi ovdje, a posebice dati zastupnicima kako bi se dalo zastupnicima dovoljno vremena za razmatranje, mogu potvrditi da će ova točka biti na raspravu na raspravi na raspravi teku u, e, ovog mjeseca, a da se prije listopada neće glasati. Znači u rujnu samo rasprava. I prije nego što završim, htjela sam samo reći da mi već sada E, e, mijenjamo uredbu o Fukushimi iz 2011. Već 13 puta smo ju mijenjali temeljem načela koje će osigurati visoku razinu zaštite zdravlja. I moram doista reći da činjenice da kontrole zemalja članica nisu ni u jednom slučaju našle e, slučajeve prekoračenja dopuštenih vrijednosti, to mi pokazuje da je ovom mjerom osigurana vrlo visoka razina javne zaštite. Komisija smatra da primjenom ovih vrlo strogih kriterija i dostupnosti vrlo opsežnih podataka da predložena e, nacrt uredbe i dalje osigurava visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i također smatramo da komisija e, ne nadilazi svoje provedbene ovlasti iz uredbe 178 iz 2002. znači opći zakon o hrani usvajanjem ove provedbene e, uredbe komisije. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospođa Gerling. Samo kratko prostite, nisam vas vidjela, e, pa onda gospodin Turmes. Hvala, oprostite evo, što nisam uspjela govoriti e, prije komisije niste vidjeli, ali evo sam sam htjela reći neke stvari iako smo ih već čuli, a jedno sam nekoliko načelnih stvari. Što se tiče prigovora, vrlo je, te, e, vrlo je važno, vjerujem, da budemo vrlo strogi kao članovi ovog odbora, dakle o tome zašto iznosimo e, ove prigovori koje je opravdanje za to zapravo. Bila sam više nego samo malo šokirana kad sam ovo pročitala, analizirala. To je sve puno misterija i e, e, raznih e, krivih navoda, gotovo u Trumpovom stilu. Kaže se da bismo se trebali e, usprotiviti i izneti prigovor zbog toga što komisija ovo je ono i tako dalje. Dakle, to je zapravo stajalište iz 2016. siječnja 2016. Znači, to nije nešto što će se sada odjednom dogoditi. E, također, postoji zahtjev za testiranjem sve hrane koje je popušten od 2016. I da nije pritom e, to donijelo do nikakvih negativnih učinaka s punim nadzorom. Ja imam još sedam i osam stvari za koje mislim da prigovor jednostavno ne stoji i da ono što u njemu ne stoji, neću ići dalje u tome, jer jasno iz onog što su rekli zastupnici, da se tu e, reagira u jednom emocionalnom stilu, a ne temeljem činjenica koje su ovdje navedene. E, još jedna stvar. Puno se toga govori o transparentnosti i nedostupnosti informacija. Na primjer, ovdje imamo odmah javno objaviti, uključiti u brzom sustavu e, upozoravanja, detalja analize i sustava kontrole koje provode japanske vlasti s obrazloženjem gdje je to potrebno o učinkovitosti. Drugdje se stoji da teško provjeriti jesu li dovoljne mjere za zaštitu zdravlja Mislim, ako želi neko link na web stranicu, evo za dvije minute možete to dobiti. Sve stoji, sve je do, e, dostupno i sve je u javnosti. ovaj prigovor želi pokazati da je sve to negdje skriveno i da je to zavjera. A pa to nimalo ne stoji. Sve je javno objavljeno. I ovaj prigovor Eh, je zapravo uglavnom u škripi na svakom zglobu i možda postoji možda mrvica ovog ili onoga gdje je eh, gdje je možda upravo, ali zapravo ovo samo podupire kulturu alternativnih činjenica koju vidimo i drugdje i žao mi je što smo se i mi upustili u to i nadam se, odnosno nadam se evo da Čini mi se da ćete zapravo glasati za to, a to je potpuno nepotrebno, neopravdano potpuno. I još jedan primjer gdje ovaj odbor umjesto da e, brani građane e, stvara ovakve uzbune e, zabrinutosti, plaše ljude i odvraća ih od jedanja savršeno sigurne hrane koja je dobro zaštićena. Hvala gospodin Turmes. Ja bih se samo vratio na optužbu gospodina Lize da nemamo vremena. Ispričavam se gospodine Lize, ali gospodin Juncker je vrlo eksplicitno rekao u srpnju da je ovo naša prva i posljednja šansa da riješimo to pitanje. Ne samo zeleni, nego i ostali klubovi rade na ovome od srpnja Prema tome da nas sada optužujete ili da sugerirate da nema dovoljno vremena, mislim da je to u potpunosti netočno. Mislim da kolege znaju da ako danas ne budemo glasali, izgubit ćemo svoje demokratsko pravo da sudjelujemo u donošenju odluke o ovom pitanju. content, Mr. Imate li, želite li uzeti riječ vezanu uz sadržaj ili postupak, gospodine Lize? Vaš još jednom za pojašnjenje. Dakle, e, ja vjerujem e, gospodin Turmes i drugim kolegama da rade od tome od, e, od sedmog mjeseca, ali pojavila se na dnevnom redu vrlo brzo. Ja sam to vidio tek prošlog petka i zapravo vjerujem u dobru vjeru kolega i kolegica i apeliram na nju i poštujem argument da postoji želja da se odbor i plenarna daju svoje mišljenje prije nego što se donese odluka. Međutim, evo upravo nakon ovog poduljeg objašnjenja komisije, dobro nismo mogli sve niti možda zapisati, ali jasno je, komisija rekla da neće glasati u rujnu, ako znači ovo od odgodimo sada i glasamo na plenarnoj u listopadu, to još uvijek na vrijeme. I to bi bio fair e, fer ponuda da se još jednom e, raspravimo ovu točku dnevnog reda i onda na listopadu na plenarnoj koja je na početku mjeseca e, o tome raspravimo. To bi bio jedan puno jasniji signal i, zna, i snažniji signal. Znači još jednom molim, možemo li odgoditi e, glasanje i raspravu i onda s ovim ozbiljnim glasanjem pristupiti javnosti i nadležnim tijelima. U redu, onda smo time zaključili ovu točku dnevnog reda. To je ujedno i prva točka na našem popisu za glasovanje danas. S obzirom da imamo službeni zahtjev EPP-a da se glasovanje odgodi vezano uz ovaj prigovor na uvoz hrane i hrane za životinje iz Japana, predložit ću sljedeće. Prije svega ću vas zamoliti da glasujemo o ovom zahtjevu. Tko je za to da se odgodi današnje glasovanje o ovom prigovoru? Molim vas dignite ruke. Tko je protiv? Provjerit ćemo. Čini mi se da se odbija, ali možemo provjeriti. Otvaram glasovanje. The vote Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dakle, danas ćemo glasovati i to će biti prva točka na našem popisu za glasovanje. Izvolite, kolegice. Hvala ja sam krivo glasovala jer e, dakle uređaj za glasovanje nije funkcionirao. Nažalost nisam čula prijevod. Možete li ponoviti? Evo ponovit ću. Rekla sam da uređaj za glasovanje nije funkcionirao, ali da je moj glas bio kao i kod ostalih e, članova EPP-a. U redu, tako ćemo to onda i evidentirati. Jesu li svi spremni? Imate li svoje glasačke kartice? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uh, Sljedeće glasovanje. Nacrt stajališta u obliku amandmana o mjerama za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivima na području Konvencije regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom Južnog Pacifika. Krenut ćemo sa skupnim glasovanjem. 5, 9, Amandmane 4, 5, 90, 11, 20 i 21. Tko je za taj skup amandmana? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 6, who is in favor? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 7, za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Osmi amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada ćemo glasovati o bloku, drugom bloku. Amandmani 13 do 18. Tko je za ovaj skup amandmana? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 22. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 23. amandman. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 24. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 25. za, protiv, suzdržani, odbija se. 26. za, protiv, suzdržani, odbija se. Prvi amandman tko je za? Nećemo glasovati o prvom amandmanu. Ispričavam se. Drugi amandman tko je za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo. Drugi amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Treći amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Nemamo ovdje završno glasovanje. Dobro, onda prelazimo na sljedeću točku. Sada ćemo glasovati o nacrtu mjere višegodišnjeg plana za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koji iskorištava te stokove. Krenut ćemo od 20. i 21. amandmana zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Provjerit ćemo ova dva amandmana. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 22 i 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 24. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. 27 i 28 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 27. i 28. amandmani. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 29. i 30. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 31. i 32. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 33. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 36. za, protiv, suzdržani, odbija se. 37. i 38. za, protiv, suzdržani, odbija se. 39. i 40. za, protiv, suzdržani, odbija se. 41. za, protiv, suzdržani, odbija se. 42. za, protiv, suzdržani, odbija se. 43., 44. 45. za, protiv, suzdržani, odbija se. 46. za, protiv, suzdržani, odbija se. 48. za, protiv, suzdržani, odbija se. 49. i 50. za, protiv, suzdržani, odbija se. 51. za, protiv, suzdržani, odbija se. 53. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54. za, protiv, suzdržani, odbija se. 55 i 56 za, protiv, suzdržani, odbija se. 57 za, protiv, suzdržani, odbija se. 58 i 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. 60 i 61 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 62 za, protiv, suzdržani, odbija se Odbija se. 63. i 64. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 65. za, protiv, suzdržani, odbija se. 67. za, protiv, suzdržani, odbija se. 68. za, protiv, suzdržani, odbija se. 70. i 71. za, protiv, suzdržani, odbija se. 72. za, protiv, suzdržani, odbija se. 73. za, protiv, suzdržani, odbija se. 74. za, protiv, suzdržani odbija se. 76. za, protiv, suzdržani odbija se. 77. za, protiv, suzdržani odbija se. 78. za, protiv, suzdržani odbija se. 79. za, protiv, suzdržani odbija se. 80. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 80. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se. 86. Prelazimo na 86. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 87. za, protiv, suzdržani, odbija se. 89. za, protiv, suzdržani, odbija se. 88. za, protiv, suzdržani, odbija se. 90. za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi amandman, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti za, protiv, suzdržani, odbija se. Peti amandman za, protiv, nije jasno. Peti amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Šesti amandman za, protiv, suzdržani, odbija se.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 protiv, suzdržani, odbija se. 16. za, protiv, suzdržani, odbija se. 17. za, protiv, suzdržani, odbija se. 19. za, protiv, suzdržani, odbija se. Nemamo završeno glasovanje ovdje. Uh, Sada ćemo glasovati o nacrtu prijedloga rezolucije vezano uz COP23. Glasovat ćemo zajedno o amandmanima 27 i 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 28. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 29. za? protiv suzdržani odbija se. 30 za, protiv suzdržani provjerit ćemo 30. amandman, otvaram glasovanje. And Zatvaram glasovanje. Odbija se. 31. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 33. za, protiv, suzdržani, usvase. se. 34. za, protiv, suzdržani, usvase. se. 35. za, protiv, suzdržani, usvase. se. 36. za, protiv, suzdržani, odbija se. 37. za, protiv, suzdržani, odbija se. 38. za, protiv, suzdržani odbija se. 39. za, protiv, suzdržani odbija se. 40. za, protiv, suzdržani usvaja se. 41. za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromisni amandman broj 1 za, protiv, suzdržani usvaja se. 48. za, protiv, suzdržani usvaja se. 49. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52. za, protiv, suzdržani, odbija se. 51. za, protiv, suzdržani, odbija se. 54. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55. u dva dijela prvi dio tko je za, protiv, suzdržani. Nije bilo glasova pučeno. Prvi dio, amandman 55. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, odbija se. 65. amandman, prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 72. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 73. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 74. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75. za, protiv, suzdržani, odbija se. 76. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 81. za, protiv, suzdržani, odbija se. 82. za, protiv, suzdržani, odbija se. 83. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85. za, protiv, suzdržani, odbija se. 87. za, protiv, suzdržani, odbija se. 89. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 89. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 90. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 92. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 93. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 94. Za? Protiv?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 64. za, protiv, suzdržani, odbija se. 106. za, protiv, suzdržani, odbija se. 107. za, protiv, suzdržani, odbija se. 108. za, protiv, suzdržani, odbija se. 109. za, protiv, suzdržani, odbija se. 110. za, protiv, suzdržani, odbija se. 111. za, protiv, suzdržani, usva se. 112. za, protiv, suzdržani, odbija se, ali provjerit ćemo. 112. za open. Otvaram glasovanje. Zatvaram glas. Rejected. E, odbija se. 113. za. Protiv. Suzdržani. Usva se. 114. za. Protiv. Suzdržani. Usva se. 115. za. Protiv. Suzdržani. Usva se. 116. za. Protiv. Suzdržani. Usva se. Kompromis 4. Za. Protiv. Suzdržani. Usva se. 124. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 128. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 125. za, protiv, suzdržani, odbija se. 126. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127. za, protiv, suzdržani, odbija se. 129. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 130. za, protiv, suzdržani, odbija se. 131. za, protiv, suzdržani, odbija se. 132. za, protiv, suzdržani, odbija se. 133. za, protiv, suzdržani, odbija se. 134. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 140. za, protiv, suzdržani, odbija se. 142. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 142 za, protiv, odbijen. 144 za, protiv, suzdržani, usvojen. 145 za, protiv, suzdržani, odbijen. 146 za, protiv, suzdržani, odbijen. 148 za, protiv, suzdržani, odbijen. 149 za, protiv, suzdržani, do, usvojen. 150 za, protiv, suzdržani, odbijen. 151 za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. 151, otvaram glasovanje. I zatvaram glasovanje. Usvojen. 152. To ćemo glasovati kao novi e, stavak 24a. Međutim, ko je za? Samo na 152. Kao novi stavak 24a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. Dakle, radi se o amandmanu 152. O kojem smo glasovali kao novi stavak 24a. E, želite li nešto promijeniti u glasovanju? Bilo je jasno. Gospođa Pijepirik, želite li nešto reći? Da. Željela sam samo primijetiti, iako ste već objasnili, da se ovdje radi o dodatku. Mi imamo i dalje sadržaj e, stavak 24, 24. a ovo je 24a koji podsjeća da on podržava e, održivu poljoprivredu. Željela bih shvatiti jesu li svi shvatili, mnogi su glasovali protiv, a poslije će reći možda da nisu to znali. Možda smo trebali prije e, dati ovo objašnjenje. Hvala lijepa, ali mislim da je bilo jasno da su kolege glasovali i da ne žele mijenjati svoje stajalište vezano uz ovo. Krećemo sada na amandman 153. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. 155. Ko je za? protiv, suzdržani, usvojen. 156 za, protiv, suzdržani, usvojen. 157 za, protiv, suzdržani, odbijen. 158 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 7, koje je za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 160 za, protiv, suzdržani, odbijen. Moramo provjeriti 160. Otvaram glasovanje. I zatvaram glasovanje. Usvojen. Dobro. Ispričavam se. Amandman i... Dva. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Dakle, amandman 162. Ko je za? Molim vas pokažite. Protiv? Suzdržani? Usvajen. Amandman 163. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 164. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 165 za, protiv, suzdržani, usvojen. 166 za, protiv, suzdržani, odbijen. 167 za, protiv, suzdržani, usvojen. 168 za, protiv, suzdržani, odbijen. 170 za, protiv, suzdržani, odbijen. 171 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojen. 173 za, protiv, suzdržani, odbijen. 174 za, protiv, suzdržani, usvojen. 175 za, protiv, suzdržani, odbijen. 177 za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti sedamdeset 177. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je. 178 za, protiv, suzdržani, odbijen. 179 za, protiv, suzdržani, odbijen. 180 za, protiv, suzdržani, odbijen. 181 za, protiv, suzdržani, usvojen. 182 za, protiv, suzdržani, usvojen. 183 za, protiv, suzdržani, odbijen. I tre 16. Dakle, radi se o zajedničkom glasovanju. Dakle, to je ITRE 1 do 16, to je doprinos odbora ITRE. Tko je za ITRE? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 147 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbijen. 2 za, protiv, suzdržani, odbijen. U bloku, odnosno 3 i 4, 14, tko je za, protiv, suzdržani, usvojen. 4 za, protiv, suzdržani, usvojen. 5 za, protiv, suzdržani, usvojen. 6 za, protiv, suzdržani, usvojen. 8 za, protiv, suzdržani, usvojen. 9 za, protiv, suzdržani, odbijen. 10 za, protiv, suzdržani, usvojen. 11 za, protiv, suzdržani, usvojen. 12 za, protiv, suzdržani, još jednom, 12 za, protiv, suzdržani, odbijen. 13 za, protiv, suzdržani, usvojen. 15 za, protiv, suzdržani, odbijen. 16 za, protiv, suzdržani, nisam vidjela LD, dakle 16 za ponovo, za, protiv, suzdržani, odbijen. E, idemo provjeriti amandman 16, otvoren glasovanje. S obzirom da smo se promijenili u smislu brojeva. Zatvaram glasovanje. je. 17 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti amandman 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen. 18 za, protiv, suzdržani, usvojen, 20 za, protiv, suzdržani, usvojen, 21 za, protiv, suzdržani, usvojen, 23 za, protiv, suzdržani, odbijen, 19, tko je za, protiv, suzdržani, usvojen, 22 za, protiv, suzdržani, Moramo provjeriti amandman 22. Otvaram glasovanje. ispričavam se. Izgleda da e, se ne raspravlja o amandmanu 22. 24. Ko je za? Pokažite mi, dignite ruke za 24. Ko je protiv? Odbijen. 25 e, za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 26 za protiv, suzdržani, moramo provjeriti amandman 26. Otvaram glasovanje. I zatvaram glasovanje. Odbijen. Imamo konačno glasovanje. Konačno glasovanje za revoluciju elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. zatvaram glasovanje. Usvojenje. Hvala vam lijepa. Sljedeće glasovanje je e, usvajanje nacrta mišljenja energetskih svojstava zgrada. Moramo se koncentrirati. Započet ćemo s kompromisom. Kompromis deveti. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman je 159 za. Protiv? Suzdržani? Usvojen. 161 za. Protiv? Suzdržani? Odbijen. 162 za. Protiv? suzdržani, odbijen. 163 za, protiv, suzdržani, odbijen. 164 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojen. Evo, sad moramo ići dalje par stranica. Amandman 177. za, protiv, suzdržani, odbijen. 178 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti amandman 178. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen 179 za. Protiv. Suzdržani. Još jednom. 179 za. Protiv. Suzdržani. Moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Osvojen. 180 za, protiv, suzdržani, osvojen 181 za, protiv, suzdržani, odbijen. 182. I glasujem o 182. Tko je za? 182. Protiv. Suzdržani odbijen. 183 za. Protiv suzdržani, odbijen. Kompromis 14. za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 172, treći dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. E, sto Amandman 189 za. Protiv? Suzdržani? Odbijen. 190 za protiv, suzdržani, usvojen. 191 za, protiv, suzdržani, odbijen. 192 za, protiv, suzdržani, odbijen. Moramo provjeriti 192. Otvaram glasovanje. I zatvaram glasovanje. Usvajanje. 193 za. Protiv. Suzdržani. Odbijen. 194 za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Kompromis 16 za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Kompromis 17 za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Kompromis 18 za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. E, Amendman 199 za, protiv, suzdržani, odbijen. 200 za, protiv, suzdržani, odbijen. 201 za, protiv, suzdržani, usvojen. 202 za, protiv, suzdržani, odbijen. 204 za, protiv, suzdržani, odbijen. 205 za, protiv, suzdržani, odbijen. 206 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti elektroničkim putem. Mislim da je usvojen, ali svejedno idemo provjeriti. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. 207 za, protiv, suzdržani, i 207 moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Gotovo. Evo, glasovanje je zatvoreno i osvojenje. Ima ljudi koji ne glasuju možda. Znači, pratite, ali nećete glasovati. 208 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti 208. Otvaram glasovanje. I zatvaram glasovanje. Usvojen. 209 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 8. Tu imamo... Ne, o, o njemu se ne raspravlja. Znači 210 za, protiv, suzdržani usvojen, 211 za, ne, ni o njemu se ne raspravlja, 212 za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti, amandman 212. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijan je. 213 za, protiv, suzdržani, usvojen. 215 za, protiv, suzdržani, 215 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis broj 5 za, protiv, suzdržani, usvojen. Želite li provjeriti kompromis broj 5? E, svakako. Otvaram još jedno e, elektroničko glasovanje o kompromisu broj 5. Zatvaram glasovanje. Odbijanje. E, imamo mnogo amandmana, dakle, čestitam. Hvala gospođo Dali, zaista to cijenimo. Amandman 214, koja je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. 226 za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. 216 za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. 218 za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. 218 drugi dio. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. 230 za? Protiv? Suzdržani? E ETP? 230 još jednom. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. 9 za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. 223 za? Protiv? suzdržani. Moramo još jednom provjeriti 223, otvoren glasovanje. 223. Zatvoren glasovanje. Odbijen. 217 za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 221. dio za. Ne, o njemu se ne raspravlja. Ne, niti 219 se ne raspravlja. Idemo onda na 221 prvi dio koji je za, protiv, suzdržani usvojen. 221 drugi dio za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti 221 drugi dio, otvaram glasovanje. Drugi dio. Dva, dva, jedan. Imamo toliko dvojke, pa sam se zbunila, kaže predsjedateljica. Zatvoren glasovanje. Odbijen je. 219. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan i usvojen. 220. Drugi dio. ko je za? Protiv? suzdržani, usvojen. 222 drugi dio. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. 222, a ne, e, drugi, prvi dio se ne raspravlja. Dakle, sada idemo na 225. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. 227 za? protiv, suzdržani, odbijen. 220, 216, drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. 218, drugi, treći dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. 222, treći dio. Oni su jednaki, dakle ne raspravlja se. 231, 231 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen. 232 za, protiv, suzdržani, odbijen. Zajedno 233 234. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeni. 259 za, protiv, suzdržani, odbijen. 260 za, protiv, suzdržani odbijan 235 prvi dio, koji je za, protiv, suzdržani odbijan 235 drugi dio, za, protiv, suzdržani odbijan 236 za, protiv, suzdržani odbijan 237 za, protiv, suzdržani odbijen. Kompromis šesti. In favor. Against. Za, protiv, provjeravamo elektronički. Kompromis šest, provjeravamo elektronički. The vote is open. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Then couple of pages. Par stranica dalje. 250. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 51. 251. E, prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 254. prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 251. drugi dio. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 254, drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 253 za, protiv, suzdržani, odbija se. 255 za, protiv, suzdržani, odbija se. 256 za, protiv, suzdržani, odbija se. 257 za, protiv, suzdržani, odbija se. 258 za, protiv, suzdržani, odbija se. 261 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 261, otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Zatim blok u bloku 252, 262, 263 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 264 za, protiv, suzdržani, odbija se. 265 za, protiv, suzdržani, odbija se. 266 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 267 za, protiv, suzdržani, odbija se. 268 i 269 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 270 za, protiv, suzdržani, odbija se. 271 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 272 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 274 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ali provjeravamo. Mislim da je, ali provjeravamo. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 275 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 282 za, protiv, suzdržani, odbija se. 283 za, protiv, suzdržani, odbija se. 284 za, protiv, suzdržani, odbija se. 285 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjeravamo 285 elektronički, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 286 za, protiv, suzdržani, odbija se. 287 za, protiv, suzdržani, odbija se. 288 za, protiv, suzdržani, osvaja se. 289 za, protiv, suzdržani, odbija se. 290 za, protiv, suzdržani, odbija se. 291 za, protiv, suzdržani, odbija se. 292 za, protiv, suzdržani, odbija se. 293 prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, od se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 294 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 295 za, protiv, suzdržani, od se. 296 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 297 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 298 za, protiv, suzdržani, odbija se. 299 za, protiv, suzdržani, od, usvaja se. 300 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 301 za, protiv, suzdržani, odbija se. 302 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 303 za, protiv, suzdržani, odbija se. 304 za, protiv, suzdržani, odbija se. 305 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 306 za, protiv, suzdržani, odbija se. 307 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 308 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 309 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 314 za, protiv, suzdržani, odbija se. 315 za, protiv, suzdržani, odbija se. 316 za, protiv, suzdržani, odbija se. 317 za, protiv, suzdržani, provjeravamo. 317, otvaram glasanje. Uh, Zatvaram glasanje. Odbija se. 318 za, protiv, suzdržani, odbija se. 319 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 320 za, ne, taj se ne razmatra. 321 za, protiv, suzdržani, odbija se. 322 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 323 za, protiv, suzdržani, odbija se. 324 za, protiv, provjeravamo elektronički. 324, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 324 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne, još jednom. 325 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 328 za, protiv, suzdržani, odbija se. 326 za, protiv, suzdržani, odbija se. 327 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 329 za, protiv, suzdržani, odbija se. 330 za, protiv, suzdržani, odbija se. 331 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 331, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 332. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 333, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 334 za, protiv, suzdržani, Osvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, protiv, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 50, za, protiv, suzdržani. Provjeravamo amandman 50 i otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 51. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 11. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 12. E, za. Protiv. Suzdržani. A, oprostite, kaže predsjednica, rekla sam 12, a ne 20. 20, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 60. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, A, oprosti, izgleda sam preskočila. 63. Dakle, amandman 63. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 64 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 65 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 67 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 68 za. Protiv. Suzdržani. Provjeravamo 68. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani? A još jednom. Amandman 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 tko je za? Ne, ne, oproste, oproste. 76 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 83 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani, odbija se. 85 za, protiv, suzdržani, Provjeravamo amandman 85. Zatvaram. Usvaja se. 87. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 88 za. Protiv?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 102 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 105 za, protiv, suzdržani, odbija se. 106 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 116 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117 za, protiv, suzdržani, odbija se. 118 za, protiv, suzdržani, odbija se. 119 za, protiv, suzdržani, Mislim da se usvaja, ali možemo provjeriti. Ne usvaja se. 120 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 15 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 123 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 126 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 124 za, protiv, suzdržani, odbija se. 125 za, protiv, suzdržani. 125 još jednom za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128 za, protiv, suzdržani, odbija se. 129 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 130 za, protiv, suzdržani, odbija se. 131 za, protiv, suzdržani, odbija se. 132 za, protiv, suzdržani, odbija se. 133 za, protiv, suzdržani, odbija se. 134 za, protiv, suzdržani, odbija se. 135 za, protiv, suzdržani, odbija se. 136 za, protiv, suzdržani, suzdržani od bijese, 137 za, protiv, suzdržani od bijese, 138 za, protiv, suzdržani od se, 139 za, protiv, suzdržani od se, 140 za, protiv, suzdržani od se, 141 za, protiv, suzdržani od se, kompromis 8 za, protiv, suzdržani usvaja se, 146 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 148 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 149 za, protiv, suzdržani, odbija se. 150 za, protiv, suzdržani, Mhm. Nisam, nisam vidjela, dakle, dobro. 150 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 151 za, protiv, suzdržani, odbija se. 152 za, protiv, suzdržani, odbija se. 153 za, protiv, suzdržani, odbija se. I konačno glasanje elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitke gospođi Jatemake i svima također. Last vote of the morning. I posljednje glasovanje jutros. Last vote of the morning is on uh, draft opinion nacrt mišljenja o energetskoj učinkovitosti. Krenut ćemo od kompromisa 1a, tko je za? 1a, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 1a. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 1b, kompromis 1b se ne razmatra. Prelazimo na amandman 120. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 2a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 2a. Mislim da se odbije, ali budući da je riječ o kompromisnom amandmanu, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 2b se ne razmatra. Treći kompromisni amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Četvrti amandman tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 165. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 167. i 81. zajedno, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5a, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8.6, tko je za, protiv, odnosno A6 za, hvala, usvaja se. A7. Moj 7. Ne, kompromisni amandman broj 7. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 186. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Kompromisni amandman 8a. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na deveti kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dvijesto peti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Alde? 205. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 206. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 207. za, protiv, suzdržani, odbija se. 10a. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 11. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Blok 223 i 63. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 12a za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 2b. Tko je za? 12b za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 12b. For symmetry. <laughs> U redu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasovat ćemo skupno o sljedećim amandmanima. Amandman 30 koji nije u ovome kompromisu. Tko je za? Tko je za 30. amandman? Nije obuhvaćen ovim kompromisnim amandmanom. Tko je za? 30. Riječ je o amandmanu 30. Tko je za? Protiv. Suzdržani provjerit ćemo. Yes, Madam McGuinness. Gospođa McGuinness, izvolite, hvala. Hvala, ja sam u istinu pažljivo slušala, ali sam netočno glasovala o kompromisu 12b. Možda je prekasno da sada ponovimo glasovanje. E, nažalost sam krivo glasovala, zabunila sam se, pa bih zamolila ostale klubove ako se slažu da ponovno glasujemo o tom amandmanu, budući da je bila razlika u jednom glasu. Pa nažalost ne mogu e, se složiti da se vratimo na glasovanje. U redu.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 Usvaja se. Skupno glasujemo od 125, 126 i 127. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 31. amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128. za, protiv, suzdržani, odbija se. 13. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. U redu. 241. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 242. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Skupno glasamo 245, 244, 247 i 249. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se. 248, 243, 246 i 250. O njima, dakle bez 250. 243, 246 i 248. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 250. za. Protiv suzdržani odbija se. 251. za. Protiv suzdržani usvaja usvaja se. 252. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 253. za, protiv, suzdržani, 253. za, protiv, suzdržani, odbija se. 38. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 254. za, protiv, suzdržani, odbija se. 257. za, protiv, suzdržani, odbija se. 255. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 256. za, protiv, suzdržani, odbija se. 258. za, protiv, suzdržani, odbija se. 259. za, protiv, suzdržani, odbija se 259. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 260. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 261. i 262. Za? Protiv? Suzdržani? Glasovat ćemo još jedan put. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Hvala. 263. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 264. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 266. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 267. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 268. Za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 268. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 269. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 270. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 271 za, protiv, suzdržani, odbija se. 273. E, četvrti, peti, šesti, sedmi, e, dakle cijeli blok, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 278. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 280. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 za, protiv, provjerit ćemo, 41. amandman. Zatvaram glasovanje. Žao mi je, nisam vidjela dobro. Mislila sam da je pola pola, ali odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. 44. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 45. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 48. za. Protiv. Suzdržani odbija se. Četrdeset za protiv suzdržani, usva se. 60. za, protiv, suzdržani, odbija se. 61. za, protiv, suzdržani, odbija se. 62. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 62. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 14a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 69. za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 70. za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 15. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 16. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ali provjerit ćemo, budući da je riječ o kompromisnom amandmanu, otvaram glasovanje. da provjerimo. Zatvoramo glasovanje. Usvaja se. 80. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82. za, protiv, suzdržani, odbija se. 84. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 86. za, protiv, suzdržani, odbija se. 87. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman broj 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osmi amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deveti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 92. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 103. za, protiv, suzdržani usvaja se, 104. za, protiv, suzdržani odbija se, 105. za, protiv, suzdržani odbija se, 106. za, protiv, suzdržani usvaja se, 12. za, e, ne razmatra se u redu. To bi bilo sve. Završno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. The Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I time smo zaključili današnje glasovanje. Zahvaljujem svima na suradnji. Hvala Evo, možemo nastaviti s današnjim radom. Malo kasnimo, jedno 15 minuta zbog glasovanja. Pa idemo se pokušati koncentrirati da budemo učinkoviti. Krećemo na sljedeću raspravu vezano za Europske snage solidarnosti. Raspravljamo o e, nacrtu mišljenja E, izvjestiteljica je gospođa Forenca koja nije ovdje. Gospođa Bojla će uzeti riječ umjesto nje, izvolite. Ispričavam se. Hvala lijepa. Čitam komentare u ime gospođe Forence, pa se ispričavam što možda neću moći ostati tijekom cijele rasprave, ali e, članica njezinog ureda će bilježite. Europske snage solidarnosti su nova inicijativa Europske unije koja stvara prilike za mlade od 18 do 30 godina da budu dobrovoljci ili da rade na projektima koji koriste zajednicama u Europi. Solidarnost je jedan od temeljnih načela Europske unije, definira europski projekt i e, daje mogućnosti e, za pomoć u budućim krizama. Kada su slavili 60. godišnjicu ugovora iz Rima, Komisija, Parlament i Vijeće su obećali da će pojačati solidarnost koja E, razvija ljudsku sferu. Izvjestiteljica smatra da je dobro da mladi ljudi koji, e, koje je pogodila najjače gospodarska kriza i koji su ranjivi, da ih treba poticati kako bi se angažirali u svim mjerama, e, kako bi poboljšali sustave i politike u kontekstu solidarnosti jer od onda to e, jača kulturu ljudskih prava na koje se temelji Evropska unija. Izvjestiteljica pozdravlja e, opredjeljenje Europske komisije da da e, posebne uvjete i posebne mjere za mlade koji s invaliditetom i da ih uključi u program izobrazbe ali dobrovoljni e, program izobrazbe ne smije zamijeniti plaćen rad ili e, vježbeništvo koje e, reguliraju lokalni zakoni, zakoni i koje vode do ugovora o radu. E, zato države članice treba pozvati da e, prate e, situaciju kako bi izbjegli ovakve situacije. Isto tako dobrovoljni program ne smije ni pod koju pri, ni u kojoj mogućnosti biti samo jedno rješenje koje stvara gospodarska kriza i štednja. Budući, buduće snage solidarnosti treba zamijeniti dobrovoljnu službu a Europske snage solidarnosti i e, dobrovoljna služba ne e, obuhvaćaju jednaki opseg odgovornosti s obzirom da e, dobrovoljna služba ima programe za volontiranje izvan Europske unije. I zato izvjestiteljica smatra važnim da osiguramo da aktivnosti koje se provode prema ranijem programu E, da se ne, e, da se ne izgube kada se spoje ta dva programa. Pod programom solidarnost, Snaga solidarnost do 2020. će se mobilizirati mladi ljudi koji će se fokusirati na e, zaštitu okoliša, socijalnu koheziju, obrazovanje, zdravstvo, e, dugotrajnu njegu e, starijih ljudi, socijalni rad, a tu će se uključivati i migranti, zaštita okoliša i zaštita od prirodnih katastrofa. Prijedlog komisije se temelji na filozofiji e, povelje e, o ljudskim pravima i o temeljnim pravima, ali bitno je spomenuti e, prava žena, LBKTI zajednice, migranata i ranjivih ljudi jer su oni posebno ranjivi moramo imati na umu i rodnu perspektivu u tim smjernicama. Sve države članice Europske unije i druge zemlje prema bilateralnim ugovorima imat će pristupa programu, ali treba imati na umu da sada ljudi prolaze e, kroz Europske, Europsku uniju bez e, putovnica jedne države članice. I zato trebamo uključiti mlade i kada nemaju e, osobnu iskaznicu koja je izdala država članica i mora im se olakšati da dobiju e, boravišnu dozvolu i vizu kako bi mogli sudjelovati. U prvoj fazi e, snage solidarnosti će financirati se iz pet različitih programa koji imaju posebne e, pravne temelje Erasmus plus, Euro program za inovacije program za pomoć u migracijama, program za građane, Europski fond za poljoprivredni razvoj. Komisija isto tako želi e, staviti na raspolaganje e, proračun od 34, 34, 341 milijun e, eura od 1. E, siječnja 2018. do siječnja 2020. Naravno, mi se brinimo da e, su ta sredstva već dodijeljena e, obrazovnom sektoru, recimo Erasmus Plus je prenesen u novi program snaga solidarnosti. Iskustva iz Erasmusa Plus su vrlo vrijedna i tu činjenicu možemo pretvoriti u visoke standarde izobrazbe u programu Europskih snaga solidarnosti. Izvjestiteljica isto tako misli da socijalni partneri i svi dionici u civilnom društvu trebaju biti uključeni u ovaj program kako bi proveli ex ante e, procjenu i e, dalje pratili program bez miješanja u e, mreže, dobrovoljne mreže civilne zaštite. E, trebamo isto tako imamo procese oporavka e, u prirodnim katastrofama, e, oni došlo je do suradnje u takvim operacijama i to je bilo vrlo cijenjeno u pojedinim državama članicama koje su pogođene prirodnim katastrofama. Hvala lijepa. Hvala na sveobuhvatnom izlaganju. Sada u ime gospodina Kambusa iz EPP-a. E, gospodin Belet je izvjestitelj u Sijenu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Ja se ispričavam što gospodin Kansom nije ovdje jer je na putu. Želio bih samo izložiti stajalište EPP-a. Mi želimo zahvaliti izvjestiteljici, gospođi Forenca, na izvrstan poslu koji je učinila ima mnogo stvari s kojima se može složiti EPP s izvjestiteljicom, a ima nekih pitanja koja su e, daleko od onoga e, što želimo, pa ćemo e, predložiti amandmane. E, amandman koji je gospođa Florenca predložila, a koji se usredotočuje na vezu između lokalnih e, e, zajednica i programa na lokalnoj razini, treba biti jasno da je ovo europski program, a ne program koji se usredotočuje na lokalne zajednice. Dakle, to nije glavni cilj Europskih snaga solidarnosti, pa trebamo e, isto tako reći koja je e, profesionalna dimenzija, to jest to će po, pomoći mnogim europejcima da pronađu mogućnost za svoju budućnost i da vide što žele raditi u svom životu. To trebamo sagledati u kontekstu e, sve e, više rastućeg nacionalizma u Europi. E, moramo shvatiti da je solidarnost temelj i stup Europske unije. I zato moramo dalje poštovati načelo subsidijarnosti i obavještavati regionalne vlasti, ali moramo podsjetiti ovo europski program za poticanje naše mladosti. To je prva primjedba. Druga primjedba se temelji, a želim spomenuti ono što je rekao gospodin Bor u ime izvjestiteljica. Radi se o e, amandmanima vezanim za migrante i tražitelje azila. To je naravno jedan od prioriteta Europske unije da pomognemo migrantima i tražiteljima azila i da poštujemo solidarnost. E, to je isto tako i prioritet našeg kluba, ali nismo zato da se posebno usredotočimo i da koristimo riječi in particular kada se govori o e, ovom, ovoj populaciji kao što predlaže izvjestiteljica, pa želimo raditi i dalje na tom području kako bismo postigli sporazum. I posljednji komentar koji želimo spomenuti, gospođo predsjedateljice, je vezan za opravdanje e, za Erasmus Plus, jer on nije u našoj nadležnosti, ali e, se usredotočujemo na druge programe, kao LIFE. Dakle, moramo znati da mnogo novaca dolazi iz tog LIFE programa, kojem je dodijeljen e, dosta veliki proračun za snage solidarnosti. I posljednja stvar koju želim reći, ali ne najmanje važna, su amandmani koje ćemo E, predložiti, a koje su više vezane za e, tehnički aspekt. Međutim, e, gospodin Gambus, izvjestitelj u Sijeni, kaže da on želi se dobro truditi sa izvjestiteljicom kako bismo približili naša stajališta i postigli sporazum i dalje poboljšali ovo izvješće. Hvala lijepa. Sada gospođa Kadenbach. Hvala, hvala i izvjestiteljici gospođi Ferenci. U nekim e, područjima e, ka, e, želimo podcrtati još neke zabranutosti stran našeg kluba. To se tiče pitanja financiranja o kojemu su već govorili i želimo reći da ovo je jedna dobra, nova ideja na tržištu s ovime sa E, snagama solidarnosti, ali e, svakako je pitanje e, o tome hoće li sada to oduzimati novac iz programa LIFE. To je možda kritično, to bi trebalo još možda razmotriti, možda o novim izvorima financiranja a ne kao što se to pokazalo mislim, uzimati onim programima za mladim koji već postoje, koji su se pokazali dobrima, koji svi nisu niti pretjerano financirani, niti sada i sada, naravno, da recimo posebice Erasmus Plus koji sada je dobio dodatnih 50 milijuna, da sada tih dodatnih 50 milijuna podu smanjeni kako bi nešto išlo u snage solidarnosti. A druga je da postoje zabrinutosti možda u području zdravlja jer znamo da obrazovanje i zdravlje su međusobno povezani. Sada ne želimo da ovakav jedan program dovede do podjele društva i potiče podjelu društva. Što mislite mi? Jer formulacija ovog e, programa je uglavnom zapravo neplaćeni radi, postoji opasnost da ponuditelji projekata pokusaju ovdje stvoriti recimo jedan e, jedno tržište rada dobrovoljno neplaćeno i da tu preuzeti dio onog tržišta rada za mlade koji su trebali biti plaćeni i tako dalje. Znači, tako da, će tu, da bi to moglo stvoriti neke loše strane. Znači u preispitivanju i dodjeli projekata treba biti vrlo pažljiv da mladi ljudi ne, na kraju ne budu izrabljivani, iako je ideja sama po sebi dobra. Još ćemo dati neke amandmane, imamo još do 13. E, rujna vreme za to i veselim se daljnjoj suradnji. Thank you very much. I have no... Hvala lijepa. Niko više ne traži riječ. Iz Alde. Iz zelenih. Gospođa Dornana. Hvala gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem i izvjestiteljici. E, moramo prihvatiti humanitarni prijedlog. ali ova e, odredba ne smije e, maskirati koliko je opsek nezaposlenosti mladih. Ove snage solidarnosti E, mogu biti bolje od neaktivnosti mladih. Međutim, tu se ne radi o jednom e, stvarnom strukovnom obrazovanju. Osim toga, neka trgovačka društva zloporabe ovakve e, ugovore za uzvrat umjesto da im daju sigurna zaposlenja i kako bismo e, naglasili financiranje ovih snaga ovisi o programu Erasmus+. Plus. A to nije dobro zato što Erasmus Plus daje konkretan doprinos e, izobrazbi mladih ljudi. Ovakve, ovakve snage solidarnosti koje financira proračun Europske unije trebao bi biti ciljan e, samo za građane država članica. Mi smo e, zaista odlučni što se toga tiče, zato što e, je program Europske komisije predviđa i neeuropske građane koji, za koje su odgovorni za građane koji nisu iz Europske unije. Gospodin Kaputo. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. S onime što se događa u Europi, ako počnemo e, sa temom solidarnosti, mislim da je to jako dobro polazište. Što se tiče jednog pravnog okvira za europske snage solidarnosti, E, mislim da će to doprinijeti e, potrebama društva, a istovremeno će mladima pružiti mogućnost da se osobno razvijaju, da imaju određeno obrazovanje i da se profesionalno razvijaju. A što se upravo tiče ovog strukovnog obrazovanja i e, profesionalnog obrazovanja, potrebne su nam više, potrebno je više kompetencija E, u posljednjim godinama mi smo dosta oslabili takve kompetencije. E, dobrovoljne snage solidarnosti ne smiju e, zamijeniti plaćeni rad, niti ugovore, redovne ugovore o radu, nego trebaju stvarati mogućnost za ulaz u, u svijet rada. Jer 100 tisuća mladih e, koje obuhvaća program ima jako veliku vrijednost koja je neprocjenjiva, posebno u ovom povijesnom trenutku si ne možemo dopustiti da izgubimo tu vrijednost i zato se slažem sa stajalištem izvjestiteljice Forenca da promičemo e, uključivanje socijalnih e, zajednica i civilnog društva kako bi pratili i ocjenjivali ovaj program. Važnost iskustva veza sa stvarnim potrebama kolektivnosti i e, ad hoc rad je jako dobar za rad upravo ovakvih dobrovoljnih snaga. Hvala. Hvala u ime komisije, gospođa Zrahalova. Um, uh, uh, uh, Dobar dan u ime komisije. Željela bih zahvaliti odboru za amandmane koje su predložili. Mi imamo nekoliko primjedbi vezanih upravo za te amandmane, ukoliko mi dopustite. E, prvi komentar vezan je za amandman broj 18, vezan za e, mjere kvalitete i podrške. Ovdje imamo e, novi tekst koji je unesen od strane odbora. To jest, govori se da mjere kvalitete i e, podrške u slučaju e, hitnih slučajeva zbog toga što postoje, što dolazi do prirodnih katastrofa ili klimatskih promjena. Želim usmjeriti pozornost odbora na činjenicu da mjere kvalitete i podrške će biti e, horizontalni dio e, inicijative, a oni su razrađene u članku 8 e, nacrta uredbe. Dakle, neće biti ograničene za određene aktivnosti ili za određene prilike, nego su to mjere koje će biti pružen, pružene kontinuirano. A obuhvaćat, obuhvaćat će i online lingvističku podršku, e, izobrazbu i slično. To je komentar e, vezan za nacrt amandmana broj 18. A sada bih željela krenuti na nacrt amandmana broj 26 vezan za članak 13 stavak 3 a e, radi se o e, periodičnom ponovnom ocjenjivanju oznake kvalitete. Odbor je zatražio određeni rok za reviziju, a mi bismo željeli naglasiti da ponovna e, procjena će biti temeljena i na kontinuiranom praćenju a ne samo na ponovnom ocjenjivanju u određenom e, vremenskom razdoblju. Također bi željela reći e, nešto o trajanju programa koji bi trebao biti tri godine to bi onda ulogu e, izvješćivanja određenim razdobljima učinilo još e, važnijom. Sada bih krenula na amandman broj 27. vezan opet za članak 13. stavak 5. nacrta uredbe je e, izvorni nacrt uredbe je govorio da europske snage solidarnosti i oznaka kvalitete ne bi automatski trebalo voditi do financiranja u okviru europskih snaga solidarnosti a i nacrt amandmana je e, ispustio riječ not, dakle ne. Željela bih objasniti da oznaka kvalitete će biti neka vrsta certifikacije organizacija koje žele sudjelovati u aktivnostima, aktivnostima Europskih snaga solidarnosti, ali će procjenjivati njihove sposobnosti i volju da to čine. A neće procjenjivati pojedine projekte ili u smislu zahtjeva za financiranje koje se kasnije e, podnose. a e, imanje oznake kvalitete neće automatski dati e, pristupa e, financiranju. To bi bilo ono sve što se tiče amandmana 27. A sada jedan, jedna primjedba vezana za amandman 29. Vezano za provedbene i delegirane akte. Od mene su tražili da spomenem da je komisija svjesna pitanja vezanih za prijepor e, korištenja provedbenih ili delegiranih akata. A svjesna je i stajališta parlamenta što se toga tiče. Međutim, to je horizontalno pitanje koje ide dalje od područja primjene ove uredbe i ovog mišljenja. Pa ne bismo željeli e, komentirati na, u vezi s tim, pa nadam se da e, možemo o tome raspravljati u nekom drugom kontekstu. To bi bilo sve s moje strane. Hvala lijepa. Hvala. Želim vas podsjetiti da je rok 30. E, rujna u 12 sati, a glasovat ćemo u list, 19. listopada. S time e, zaključujemo ovu točku dnevnog reda. Sljedeća točka dnevnog reda je nacrt mišljenja e, izvješća napretku o provedbi Europske strategije za osobe s invaliditetom, izvjestiteljica gospođa Childers. Pa dajme izravno riječ, izvolite gospođa Childers. Zahvaljujem. Uvaženi kolege, kao što znadete, mi smo u procesu provedbe Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. A nakon pristupa u Europske unije konvenciju 2010. To je prvi međunarodni sporazum koji je Europska unija u tom području potpuno certificirala kao veliki ključni korak očuvanje digniteta svih naših građana je više od samo priznavanja prava na jednako postupanje i puno sudjelovanje u društvo, kao što je zacrtano u primarnim izvorima EU prava i konvencije. Deseci milijuna EU građana suočni su s raznim poteškoćama i barijerama za u uživanju punom svojih prava. Inicijalni provedbeno izvješće dala je komisija pred tri godine nakon e, formalne razmjene mišljenja s odborom za prava osoba sa invaliditetom, a nakon e, objave završnih e, mišljenja odbora CRPD o implementacijskom izvješću komisije, a na koje je Europska unija treba dati svoj odgovor. Europski parlament izdao je tada svoje mišljenje i naš odbor naglasio je svoje zabrinutosti o pristupu i kvaliteti zdravstvene skrbi koja se daje osobama s invaliditetom. Invaliditet je povezan i sa lošim zdravljem i nedovoljnim e, zdravstvenim e, skrbi. To je upravo za e, ono što odbor tražio da uključimo mišljenje u ocjeni strategije za osobe s invaliditetom 2010. do 2020. a temeljem naših obveza prema UN konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. Većina nas slaže se da pristup e, zdravstvenoj skrbi koja je dostupna i kvalitetna je pitanje ljudskih prava kao i zaštita od e, diskriminacije. E, sadašnji model predstavlja prepreku tim pravima jer iskrivljuje naše mišljenje o potrebama i aspiracijama osoba s invaliditetom. Ali čak i kada govorimo o užim aspektima pružanja prevencije i zdravstvene skrbi, E, obuka često nije dovoljna, a pristup e, kasni ili nije omogućen onima kojima je potreban. Osobe s invaliditetom i njihovi sugrađani e, zbog nedovoljno financirane zdravstvene skrbi vode do pogoršanja situacije. To ne ispunjava naše potrebe i ciljeve koje bismo trebali postići. Što se tiče doprinosa sa europske razine nacionalnim zdravstvenim sustavima, i dalje vidimo vrlo niske razine svijesti o prekograničnim zdravstvenim pravima u općoj populaciji, a posebice kod e, pacijenata sa invaliditetom, koji se rijetko njime koriste stoga. Europska referentna mreža treba se koristiti za napredni pristup e, specijaliziranoj skrbi u tom kontekstu, a ne samo za rijetke bolesti, jer e, niz zdravstvenih komplikacija povezane s invaliditetom su izazov pružiteljem zdravstvene skrbi što se najbolje rješava zajedničkom ekspertizom. Postoji tu još niz pitanja koje nisam uspjela spomenuti u inicijalnom nacrtu, ali namjeravam e, spomenuti još i pitanje E, rodom, e, prava manjina i prava na neovisan život. E, radim se suradnje sa izvjestiteljima u Sijeni i drugim kolegama kako bismo uklonili prepreke za jednakom uživanju prava za sve naše građane. Zahvaljujem. Gospođo Childers. Uh, grazie, presidente. Mr. E, Hvala lijepa. gospođo predsjedateljice. E, zahvaljujem izvjestiteljici, a gospodin Patračelo nije mogao biti ovdje, pa me zamolio da zahvalim i da se usredotočim na Europsku strategiju za osobe s invaliditetom i što ona čini za osobe koje imaju te probleme, a kako bi omogućili da oni ostvaruju svoja prava i da potpuno sudjeluju u društvu i u europskom gospodarstvu. Tijekom svih ovih e, godina e, provedbe ove strategije, zahvaljujući Europskoj uniji, e, napredovalo se na svih osam strana ove, ove strategije, kao što je socijalna zaštita, zdravstvo i slično, a to je onda doprinijelo provedbi E, konvencije o e, pravima osoba s invaliditetom e, kao što je i akt o pristupačnosti koji je već eksperimentiran u drugim državama članicama, ali to ne smiju biti prilike za nešto što mislimo da smo već učinili, nego trebamo spriječiti kulturološke i fizičke barijere. E, angažman Evropske unije vezan za osobe s invaliditetom koji je e, u raznim e, propisima već, proveden. Međutim, treba još mnogo učiniti, posebno uz zakonodavnu i financijsku suradnju država članicama. Sa starenjem stanovništva E, u Europskoj uniji će se povećati broj osoba s invaliditetom. Dakle, 120 milijuna osoba imaju neku vrstu hendikepa, odnosno će neku vrstu e, hendikepa do 2020. godine. Ali to ne može uspjeti bez pomoći država članica. Moramo na svim razinama djelovati kako bismo maknuli sve prepreke koje spriječavaju osobama sa invaliditetom da potpuno sudjeluju sudjeluju e, u društvu i u tržištu rada. Moramo potencirati sposobnosti osoba s invaliditetom kako bi mogle živjeti što autonomnije i biti aktivni e, članovi našeg društva s jednakim e, pravima. Isto tako moramo zajamčiti vrijednosti da invaliditet bude e, prihvaćen kao dio ljudske različitosti. Dakle, zahvaljujem izvjestiteljici i zahvaljujući raspravi E, i e, pomoću amandmana koje moramo e, uložiti do 12. srpnja da ćemo doći do jednog jednoglasnog mišljenja i dati doprinos komisiji kako bi i dalje radila na tom dosije. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Gerik. Zahvaljujem. Drago mi je što se bavimo i u ovom e, odboru pitanjem osoba s invaliditetom, jer e, ono što ja mislim je da nam je potreban europski pristup e, Naime, internet ne prepoznaje, nema granica, pa ipak je za nas e, jasno da mislimo svi da svuda funkcionira, a puno premalo e, web stranica je doista ukinula sve barijere. Tu su potrebni okvirni uvjeti na Europskoj uniji. jedan od pravi, temeljnih prava je sloboda kretanja u Europi, a karta za osobe s invaliditetom je pilotski projekt, e, znači to će osobama s invaliditetom značajno olakšati slobodu kretanja u Europi. Znači, taj europski okvir nam je potreban. Potrebna nam je europska strategija i zahvaljujem izvjestiteljici gospođi Stevens. Ona je e, e, dovela osobe sa problemima sluha iz cijele Europe ovdje u parlamentu i Čak i u jednoj e, zemlji e, se e, treba koristiti razlim znakovnim jezikom za komunikaciju. Znači tu treba doista puno posla i želim doista da sudjelujemo sa odgovarajućim odborom i ako unesemo odgovarajuću ekspertizu u taj rad, vjerujem da ćemo moći još puno toga i promijeniti. Hvala, gospodin Torvalds. Zahvaljujem predsjednice. Evo, želim zahvaliti izvjestiteljici na dobro odrađenom poslu. Meni je ovo jedna tema u kojoj sam aktivan već dugo. time sam se bavio prije nego što sam postao za, e, stupnik. Bio sam predsjednik e, organizacije za osobe s invaliditetom u Finskoj i E, obično ljudi koji se bave radom u e, organizacijama e, osoba s invaliditetom obično imaju osobnih razloga za to. Sad neću ići u detalje, ali to je činjenica koju možete vidjeti u svakoj takvoj organizaciji za osobe s invaliditetom u Europi. Dakle, postoji puno stvari koje treba odraditi ili imamo krive dijagnoze, E, imamo nepodobne sustave obrazovanja zbog upravo loših dijagnoza i krivih dijagnoza. Tako da osobe s invaliditetom zapravo ne uspijevaju ostvariti u potpunosti svoje sposobnosti. Znači njih zapravo društvo e, zlorabi jer im ne daje mogućnosti koje e, bi mogli imati i koje imaju druge osobe. Pa ne bih e, vam oduzeo previše vremena jer smo danas i dugo glasali i tako dalje, ali doista e, ću rado dalje nastaviti sudjelovati u ovom radu i dati se od sebe da se poboljša sve što se poboljšati može. I mislim da je to dobra e, startna točka. Hvala gospodine Torvalds. Gospodin Taylor. Zahvaljujem. E, također želim zahvaliti gospođi Childers na e, preporukama i e, dobrim preporukama o ovom mišljenju. Posebice pozivanje na multidisciplinarnu i specijalističku zdravstvenu skrb i pristup temeljen ljudskim pravima za politike invaliditeta. Također e, treba se baviti upravo onim niskim razinama e, osviještenosti i provedbe prekogranične zdravstvene skrbi. Posebice želim e, istaknuti diskriminaciju koju takve osobe imaju u pristupu zdravstvenoj skrbi za raznim zemljama članicama, a posebice zbog nedostatka punog povrata e, dodatnih troškova od strane zdravstvenih sustava. Znači, treba poduzeti mjere da se ova direktiva uskladi s konvencijom o pravima s osobama s invaliditetom kako bi se zajamčio pristup e, dostupnoj E, i prekogranično je zdravstvene skrbi kao što je njihovo pravo kao građana Europske unije. I to pravo na uživanje najvišeg e, standarda zdravstvene skrbi bez diskriminacije temeljem invaliditeta je upravo temeljna stvar. Pa ipak milijuni osoba s invaliditetom E, i dalje su suočeni sa tajnim barijerama koje im ne dopuštaju jednaki pristup zdravstvenoj skrbi. Pa ipak milijuni ljudi s osoba, e, osoba s invaliditetom suočeni su s takvim e, barijerama, a koje uključuju nedostatak dostupnih informacija o pravima na zdravstvenu skrb, diskriminacija kod privatnih osiguravatelja zdravstvenih nedostupne institucije zdravstvene skrbi i često niska razina zdravstvene skrbi koja nije prilagođena potrebama pojedinaca. I moramo prepoznati duboko negativne učinke koje to ima na sposobnosti osoba s invaliditetom, na njihovu sposobnost neovisnog života i punog sudjelovanja u inkluzivnom društvu. Naime, mi pokušavamo stvoriti jednu jedinstvenu Europu, a ne želimo E, jednu Europu za e, one zdrave i drugu za neke druge, nego želimo jednaku Europu za sve sa, sa različitim raznim funkcionalne mobilnosti. Dakle, dostupnost e, i pristupačnost je preduvjet za sudjelovanje i to komisija mora imati na umu u svojim odgovornostima. Dakle, stoga želim da se dalje radi na kampanjama za promicanje zdravlja i dostupno su prihvatljivim e, formatima, a EU usluge moraju biti e, sigurne i za osobe s invaliditetom e, u EU i za njihove obitelji. ne radi se često samo jednoj osobi s invaliditetom, nego često i o više članova obitelji na koje utječe stanje e, člana obitelji. Tako da, na primjer, moramo e, imati jednaki pristup što se tiče e, seksualne orijentacije, roda, spola i posebice invaliditeta. Naime, što se tiče reproduktivnih prava, što je nešto što je često zanijekano E, mladi, e, mnogim ženama i djevojkama s invaliditetom. Znači upravo tu treba e, podupirati pravo slobode izbora i samo određenja u reproduktivnom životu žena, a mjere štednje kao što je srezivanje socijalnih službi i službi u zajednici u nekim zemljama članicama ne e, ravnomjerno utječu na kvalitetu života osoba s invaliditetom. I moramo dekonstruirati, ukloniti barijere njihovoj punom sudjelovanju u e, jednakom društvu i e, stoga doista želim surađivati sa gospođom Childers i raditi na najboljem mogućem izvješću. Zahvaljujem. Hvala, gospođo Dornano. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem također i izvjestitelju. I dopustite mi da samo kažem nekoliko riječi vezano uz ovu tematiku koja mi je izuzetno bliska, vezano uz poteškoće e, s kojima se suočavaju ti ljudi svakodnevno. Žao mi je, ali čini mi se da ovo izvješće nema dovoljno ambicija i da nije dovoljno pragmatično. Osobe s invaliditetom očekuju konkretne pomake. Mislim da oni očekuju da se počnu provoditi zakonski propisi koji se odnose na pristup javnim zgradama, između ostalog također očekuju financijsku pomoć kako bi mogli poboljšati svoj svakodnevni život. Umjesto da se bavimo pitanjima diskriminacije, zašto ne bismo razvijali konkretne aktivnosti? Budući da smo u eri novih tehnologija, zašto ne podržati razvoj instrumenata koji omogućuju veću e, samostalnost osoba s invaliditetom u svakodnevnom životu? Evo, to su izazovi koji su pred nama. Što se tiče djece s invaliditetom, smatram da treba poduzeti sve što je moguće kako bi od treće godine života mogli ući obrazovni sustav. Tamo gdje to nije moguće, treba povećati broj struktura poput e, medicinsko-edukativnih ustanova. Podsjećam na e, potrebu za nazočnosti e, za većim brojem liječnika u tim institucijama. Što se tiče e, dakle, osoba s invaliditetom, treba prepoznati pomoć e, on, njihovih pomoćnika koji se e, brinu za njihovu dobrobit. Što se tiče slučajeva zlouporaba, treba ojačati kontrole dakle svih razina vlasti kako bi se riješio taj problem. Osobe s invaliditetom imaju pravo e, pristupa informacijama i pravo na rad, tako da treba poticati poduzeća da nastave zapošljavati osobe s invaliditetom, e, čak i ako je potrebno ojačati sankcije. Također je potrebno omogućiti pristup kulturnim uslugama e, na način da se osiguraju neki popusti. Isto tako treba revalorizirati resurse koji su dostupni osobama s invaliditetom kako e, se ne bi dogodilo da budu ispod praga siromaštva što bi bilo neprihvatljivo. Vjerujem da ćete se složiti sa mnom kada to kažem. Thank you, Chair. Um, Hvala. Evo, dopustite da odmah e, zahvalim izvjestiteljici jer je ukazala na pitanja koja doista postoje kao i probleme, posebice recimo nedostatak pristupa multidisciplinarnoj skrbi osobama s invaliditetama kao i niskoj razini prava koja e, imaju osobe s invaliditetom u EU pravu. I mislim da su to veliki izazovi s kojima se još uvijek e, borimo danas, iako imamo sveobuhvatnu strategiju Europske unije za invaliditet do 2020. Činjenica da osobe s invaliditetom imaju pravo na najbolju zdravstvenu skrb i posebice da budu, da imaju kontrolu nad vlastitim životom i odlučuju s kim, kako i gdje žele živjeti. I ovdje želim naglasiti važnost neovisnog života. Jer e, živjeti doista u zajednici i neovisno živjeti su ključni faktori za osnaživanje kada vam već i onako fizičke barijere zagočavaju života. A to se može postići dobro razvijenim schemama koje bi mogle pomoći osobama s invaliditetom da neovisno žive uz osobne asistente. I vjerujem da to trebamo naglasiti u izvješću posebicu potrebu za snažnim mjerama koje mogu osigurati odgovarajuću dobru kvalitetu i dobar osobni život koji podupire neovisan život. Ova strategija Europske unije treba pomoći osobama s invaliditetom i uz to EU fondovi imaju mogućnost e, e, da doprinesu prelasku iz institucionalnog života u životu u zajednici. Stoga je jako važno da europski strukturni investicijski fondovi se koriste za te svrhe i moramo poticati i komisiju i zemlje članice da osiguraju da ti fondovi ne budu investirani u institucionaliziranu skrb nego uz scheme i projekte koji potiču neovisan život e, u našoj zajednici. samo na taj način e, osobe s invaliditetom mogu postići svoj puni potencijal, a ne da ih se ograničava u životu. Pa ću podnijeti amandmane u tom smislu i još jednom zahvaljujem na ovom mišljenju. Thank Gospodin Caputo. Grazie. Grazie. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. E, tema invalidnosti je vrlo složena tema, a strategija e, predviđa osam e, područja za intervenciju koje se ne, se ne mogu razdijeliti. I ja se slažem sa mišljenjem Envijam, ali mislim da se ti faktori ne mogu podijeliti, zato što pitanja i problematika vezana za invaliditet je tretirana zajedno, a postoje i preklapanje između različitih aspekata. Naravno, napredak treba uzeti u obzir e, u svim, svih osam e, područja intervencija i strategija nikada neće biti završena ako je završena samo u jednom dijelu. Obitelji osoba sa invaliditetom su one e, koje je najviše pogodila gospodarska kriza. Jer uz potrebu da se stvore posebne njege i pažnja e, prema e, osobi s invaliditetom, e, ako nemamo adekvatnu zdravstvenu skrb, onda to troši i energiju obitelji takve osobe. Ja želim čestitati izvjestiteljici, ali ne želim niti zanemariti trud koji je učinjen. E, znamo da postoji direktiva o pristupačnosti, e, isto tako Europski akt o pristupačnosti e, kao i određene propisi koji su eksperimentirani u mnogim državama članicama i uključujući Italiju. Sa starenjem stanovništva Evropske unije broj osoba sa invaliditetom raste i njihova stopa zaposlenosti je mnogo niža nego ona osoba koja nema invaliditet. Trebamo upamtiti da 30% osoba s invaliditetom je u, u riziku od siromaštva. I socijalni sustav i društveni sustav koji ih brani predstavljaju njihove obitelji. Iz tog stajališta moja zemlja, Italija, je e, nedavno donijela jedan zakon kako bi se uzeo u obzir i mogućnost napuštanja kada te osobe e, ostanu same. U svjetlu tih e, podataka pravi problem je u stvari problem jednakosti moramo dopustiti svima da imaju jednake mogućnosti bez obzira na e, njihova polazišta. Države članice moraju mnogo učiniti, ali i mi imamo obvezu da e, damo određene smjernice. Ja ću se aktivirati kako bi e, predložio amandmane. Hvala lijepo. Hvala. Gospođa Konsens. Good morning. Um, I would like to start by... Dobro jutro, želim eh, prije svega zahvaliti izvjestiteljici na ovim sugestijama u izvješću. To je uistinu važno za provedbu Europske strategije za osobe s invaliditetom. Kao što vam je poznato, cilj je te strategije provesti konvenciju o pravima osoba s invaliditetom u Europskoj uniji. Pitanje je zdravstvene skrbi, jedno od osam područja iz ove strategije i točno je da je to jedan neophodni aspekt koji treba riješiti na odgovarajući način kako bi te osobe mogle samostalno živjeti, sudjelovati u životu zajednice i moći se zaposliti. Slažemo se da je potrebno povećati svijest o postojećim pravnim instrumentima, kao što je direktiva o prekograničnim uslugama u zdravstvu, zatim podaci koje smo prikupili, odnosno koje prikupljamo, ukazuju na to da su osobe s invaliditetom u nepovoljnijem položaju od ostalih, da tu treba poboljšati situaciju i da su potrebne određene mjere i aktivnosti. Htjela bih reći da nam je posebno drago što čujemo da je naglasak ovoj raspravi stavljen na pristup zgradama. Uh, uh, Komisija uh, u velikoj mjeri radi na tome i vrlo je pozitivno da se ovdje prepoznaje relevantnost upravo te problematike Hvala vam još put. Mi ćemo e, dakle pratiti daljnji razvoj ovog izvješća. Hvala. I'd like to thank everyone for their... Childers. Hvala, ja želim svima zahvaliti na komentarima. Bilo mi je vrlo zanimljivo saslušati kolege i mislim da se svi slažemo oko velikog broja stvari. Dakle, ja se um, radujem dalje suradnji sa svim e, suizvjestiteljima. Želim vas samo podsjetiti na jednu činjenicu. Mi gotovo obsesivno ponavljamo potrebu za integriranjem u Europi, e, govorimo o fiskalnim, fiskalnoj i ekonomskoj integraciji. Međutim, osobno smatram da time ništa nećemo dobiti ukoliko ne uključimo u društvo osobe s invaliditetom koje su isključene iz društvenih tokova? Nije li to možda, nisu li to najvažniji integracijski tokovi, a ne euro i granice? Dakle, mislim da moramo razmišljati o najosnovnijim integracijskim procesima baš kada je riječ o toj kategoriji ljudi koji su isključeni iz društva. Hvala Rok za predlaganje amandmana je u 11 sati u rujnu, 13. 12. Eh, eh, rujna i glasovat ćemo isti dan u odboru ENVI. Time smo zaključili ovu točku dnevnog reda i sada prelazimo na nacrt mišljenja uloga ulozi regije gradova u EU u provođenju Pariškog sporazuma s konferencije COP21 o klimatskim promjenama. Izvjestitelj je gospodin Parnjeu. Izvolite, imate riječ. Hvala vam predsjednice, dragi kolege. Kao što vam je poznato, Pariški sporazum iz prosinca 2015. godine prepoznaje ulogu gradova i regija u suzbijanju klimatskih promjena članak 7. Pariškog sporazuma govori o tome da se gradovi i regije pozivaju da podrže aktivnosti kojima je cilj smanjivanje emisija CO2 te promicanje regionalne i međunarodne suradnje. U ovom mišljenju ja sam dao ocjenu uloge gradova i regija nastojeći pritom uspostaviti okvir za provedbu Pariškog sporazuma, kopa 21. Prije svega sam konstatirao da evropski gradovi i regije već e, su do sada pokazali svoj angažman u borbi protiv klimatskih promjena. Oni su dali svoj doprinos programu Lima Pariste, zoni nedržavnih dionika za klimatska pitanja. Nadalje, Također sam pozdravio pokretanje inicijative Konvencije o morima i protokola o sporazumu ispod 2 stupnja Celzijusa. Motivacija europskih gradova i regija je uistinu neosporna, tim više što ih je moguće uključiti u okvirnu konvenciju UN o klimatskim promjenama. Osim toga, najava da će se SAD povući iz Pariškog sporazuma trebalo bi potaknuti UN da se e, potaknu e, veze sa regionalnom i lokalnom razinom. Također sam e, predložio jedan sustav e, doprinosa na lokalnoj, razini, čime bi se zapravo nadopunili e, doprinosi, komplementarni doprinosi na nacionalnoj razini. Gradovi i regije moraju ubrzati svoju energetsku tranziciju, također trebaju poticati investicije na lokalnoj razini, ciljem ostvarenja eh, mjera ublažavanja klimatskih eh, promjena. Trebaju smanjiti birokraciju, trebaju dati prednost inovativnim rješenjima te poticati partnerstva sa lokalnom zajednicom i civilnim društvom. Osim toga, u ovom izvješću se pokazuje u kojoj mjeri gradovi i regije već aktivno sudjeluju u borbi protiv klimatskih promjena. U tom smislu ću vrlo budno pratiti izradu izvješća, posebnog izvješća o gradovima i klimi od strane međuvladinog tijela za klimatske promjene. Riječ je o prvom međunarodnom izvješću koji je posvećen toj temi, što mi se čini iznimno važnim. Evo to je ono što sam vam eh, htio iznijeti na početku ove rasprave. Čisto informativno, rok za predlaganje amandmana je u srijedu 13. rujna u 11 sati. Glasovanje u našem odboru zakazano je za 20. E, i 21. studeni 2017. godine. Um, uh, Hvala vam. Nemamo velik broj izvjestitelja u sjeni koji su nazočni, tako da odmah dajem riječ gospodinu Fronteu. Hvala, predsjedateljice. Vidjeli smo mišljenje e, izvjestiteljice. Mislim da je e, utvrdio vrlo dobre točke e, i to može biti temelj našeg krajnjeg mišljenja komisije u odnosu na odbor ređi. Tu su utvrđeni prioriteti i neka djelovanja koja e, dijelimo. E, trebam posebno naglasiti točku četiri, njegovu važnost, a to je činjenica da imamo lokalno određene doprinose, zato što u tom smislu možemo shvatiti kako pojedini gradovi, pojedine regije se kreću kada se radi o borbi protiv klimatskih promjena i prilagodbe. Želio sam reći ono što je već rečeno, a to je da su se gradovi i regije pokrenule u tom smislu, ali ja ću pokrenuti i amandmane vezane za ulogu gradova, jer oni imaju mogućnost da se e, kreću, da budu u direktnom kontaktu sa građanima, bez posrednika, a radi se o e, temeljnim aktivnostima jer vidimo koliko je to bitno kada se radi o e, stakleničkim plinovima koji proizlaze upravo iz gradova i iz e, zgrada. Imamo jako mnogo posla što moramo učiniti na zgradama, isto tako na pametnim mrežama. E, iz gradova moramo krenuti kako bismo znali da osobe koje e, proizvode električnu energiju moraju je ne samo proizvesti, nego je i povezati kako bi se one mogle koristiti u različitim gradovima. A isto tako vrlo je važan i promet. Evropska unija bi mogla baš razmisliti i o gradovima i regijama i dati određene smjernice u vezi s time. A još jedna važna rasprava je izgradnja, planovi izgradnje naših gradova, ne samo e, energetska učinkovitost, nego i način na koji se grade naši gradovi. Recimo koliko je važno da imamo e, osobe e, koje se kreću iz mjesta gdje borave i žive do mjesta gdje rade. Što se tiče regija, mislim da je važno predložiti i određeni screening kako bismo shvatili kakva je situacija, jer sam uvjeren da imamo regije koje se kreću različitim brzinama i na razinama država članica i na razinama Europske unije. I nakon tog screeninga moramo imati i praćenje kako bismo vremenski vidjeli kako se situacija razvija. Trebamo uspostaviti jednu listu prioriteta, ali i naći određene e, ranjivosti kada govorimo o borbi protiv klimatskih promjena i prilagodbe globalizaciji. Nacionalni planovi e, vezani za e, prilagodbu klimatskim promjenama E, će, po njima ćemo vidjeti na koji način se na nacionalnoj razini prilagođavaju regije. I posljednja točka koja mislim da je važna, a izvjestitelj je rekao, gradovi i regije su važne jer bi trebale e, stimulirati financiranje i privatne, privatno poduzetništvo. Ali bismo mogli i na razini Europske unije ticati i dati e, određene smjernice kako bi e, te regionalne vlasti e, mogle pristupiti regionalnim fondovima za ovakve aktivnosti i kako bi mogle provoditi te aktivnosti na svom teritorijom i koristiti evropske neizravne i izravne fondove. Hvala lijepo. Thank you, Madam Evi. Grazie. Hvala. Hvala. gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem i izvjestitelju na ovom e, nacrtu mišljenja. Ispričavam se što sam zakasnila, bila sam u odboru e, za e, podneske. Ja mislim da je jako važno prepoznati važnost e, pozitivnih e, aspekata kohezijske politike, posebno u razdoblju između 2014. i 2020 kao e, i predviđanje e, ex ante uvjetovanosti i prilagodbu klini, kao što je četvrta točka za prelazak na gospodarstvo s niskim udjelom od ugljika, kao i e, kada se radi o petoj točki koja je vezana za klimatske promjene i njezine rizike. Osim poticanja, bitno je shvatiti da moramo ojačati napore i to snažno ojačati napore od svih dionika. Moramo, kao što je već rečeno, mjeriti učinkovito i precizno doprinose koje kohezijska politika može imati za realizaciju e, tematskih ciljeva Unije, posebno kada se radi o klimi. Zato trebamo poboljšati i uskladiti e, sustave praćenja e, troškova kada se radi o e, klimatskim politikama i okvir koji je, koji je izdao Europski sud ne daje obećavajuće, ne, ne obećava e, zato što još uvijek nema dovoljno financiranja posebno u sektoru poljoprivrede i e, u razvoju ribarstva u odnosu na one aktivnosti koje su zaista hitne kada se radi o promjenama klime mislimo da ovaj potencijal još nije dovoljno izražen. Trebamo razmisliti i mora osigurati, po mom mišljenju, da u ovoj raspravi se ponovno jasno unese lokalna perspektiva gradova i regija koje su primarni akteri za dekarbonizaciju i e, prvi koji su korisnici djelovanja za zaštitu klime i zato ćemo mi svakako raditi kako bismo doprinijeli mišljenju koje je predložio izvjestitelj. A još nešto želim naglasiti jest mobilnost, dakle e, održivu e, mobilnost koja je ključna za poboljšanje teritorija i za smanjenje emisija CO2. Sigurno ćemo unijeti amandmane za e, gospodarenje otpadom kako bismo napustili praksu e, paljenja otpada što je prije moguće i onda na taj način e, smanjili emisije. Isto tako moramo naglasiti poljoprivredne lokalne planove koji se moraju prilagoditi klimatskim promjenama, a i naglasiti ulogu informacija koje još uvijek danas nedostaju. Dakle, trebamo imati informacije i obrazovanje vezano za e, prehrambene navike. E, o tome nemamo dovoljno informacija, a to smanjuje e, Eh, emisije stakleničkih eh, plinova ako se takve prakse, ako takve prakse prihvate građani. Hvala. Thank you very much. Hvala. Sada gospođa Hvala. Hvala. Eh, gospodine izvjestitelju, s obzirom da se okvirna konvencija UN-a o klimatskim promjenama smatra najlegitimnijom instancom za usmjeravanje država, odnosno stranki te e, lokalne razine. Pozdravljam činjenicu da gradovi budu bolje uključeni u ovaj proces. Mislim da izravni dijalog e, sa lokalnom razinom treba biti neophodan kako bi se osigurale aktivnosti koje su bliže građanima. Međutim, nije na komisiji niti na EIB-u da osnažuju upravne sposobnosti gradova i regija. U našoj zemlji, s obzirom da dolazite iz Francuske, lokalna razina je samostalna. E, dakle, to je nešto što je također definirano francuskim ustavom. Žao mi je što se nigdje ne spominje e, kratki lanac prodaje, što bi omogućilo e, da se promijene naši načini konzumacije u korist e, čišćih e, načina e, i postupaka. Isto tako imamo program RTET kroz koji Evropska unija doprinosi densifikaciji i produživanju evropske mreže autocesta. Isto tako pozdravljam ideju da se potaknu investicije na lokalnoj razini u svrhu ublažavanja klimatskih promjena i to kroz simplifikaciju zakonodavstva i smanjenja birokracije. Međutim, stvaranje još jednog sustava, čak i na lokalnoj razini, nije dobro rješenje, dok naši gospodarski i konzumenski modeli te eh, navike ne budu izmjenjeni. Hvala. Zahvaljujem vam također. Sada se javlja gospodin Kaputo. I nakon toga gospođa Hvala predsjedateljice. Kao prvo želim čestitati izvjestitelju. Žil je e, izradio jedan jako dobar temeljni tekst i dotakao sve osjetljive točke ove teme. Uloga regije gradova u Europskoj uniji unutar Pariškog sporazuma e, protiv klimatskih promjena je zaista određujući, zato što e, investicije strukturnih fondova se zaista koriste na lokalnoj razini. Ekstremne e, klimatske promjene kao što su valovi vrućine i posebno, posebne suše koje su pogodile Siciliju ove godine. E, mislim da to moramo nešto učiniti kako bi izbjegli globalnu katastrofu. Glavna tema je uključivanje lokalnih e, vlasti, kao što je već rečeno, posebno na periferiji Europe. Ja predstavljam e, sredozemni kolegi Italije i mislim da je ovo jedan od glavnih problema i tema. Zato smatram da je prioritet koncentrirati se na razvoj e, administrativnih kapaciteta regija i gradova kako bismo omogućili potpuno iskorištavanje e, financijskih e, mogućnosti, bilo izravnih i neizravnih koje nudi Europska unija, ali i kako bismo privukli privatne investicije. Vezano za ovu temu je još jedna točka koju je spomenuo Žil, a s kojim se slažem, je bolja integracija regija i gradova u e, e, UN-ovu e, okvirnu konvenciju o klimatskim promjenama kako bismo ostvarili vezu između različitih razina, posebno krećući se od lokalne i regionalne razine. Gospođa Dali. Hvala gospođo predsjedateljice. Zaista mi je drago što razgovaramo o ovoj temi koja uključuje i državne i nedržavne aktere. A to je jako važno zato što to ubrzava klimatske aktivnosti ne samo sada nego i za budućnost. Brojke govore same za sebe jer gradovi, tvrtke i ostali negladini e, akteri stvaraju potencijal od 2,5 do 4 milijarde tona e, CO2 do 2020. A to je više nego što Indija emitira godišnje. Dakle, e, moramo povećati opseg od do 6 milijardi tona jer moramo smanjiti emisije do 2020. kao što kaže Pariški sporazum. Zato pozdravljam ovaj ovo izvješće jer naglašava važnost e, ovih e, dionika. E, na, takav pristup od dola prema gore može nas, nam omogućiti da postignemo klimatski cilj koji želimo postići, a posebno u svjetlu onoga što se događa u Sjedinjenim državama mi e, vidimo kakva je reakcija gradova, poslovnih subjekata i e, sveučilišta kako bi e, pomogli da se ostvari ono što, onome što teži Pariški sporazum. To znači da su nevladini akteri zapravo e, ključni e, koji djeluju u e, procesu Pariškog sporazuma i borbi protiv klimatskih promjena. Oni mogu dati vrijedan doprinos facilitativnom dijalogu i uzimanju, ostruđivanju činjenica na globalnoj razini i zato zaista očekujemo stajalište ovog odbora. Hvala gospodin Kondrup iz komisije. Hvala lijepa. U ime komisije želim zahvaliti izvjestitelju i odboru na komentarima i samo bih dao kratki komentar. Kada se radi o klimatskim aktivnostima, komisija zaista daje veliku ulogu regijama i gradovima i vidimo to u e, povelji o klimi i energiji, vidimo to u financiranju u sklopu strukturnih fondova, a kada se radi o smanjivanju emisija stakleničkih plinova, želim spomenuti e, obnovljive izvore energije, ali e, nešto na što obraćamo pozornost je i promet. Kako bi povećali otpornost e, protiv ekstremnih klimatskih promjena, kao što vidimo sada u SAD-u, imamo strategiju od 2013. koju komisija sada ponovno procjenjuje Imat ćemo konzultaciju s dionicima na temelju toga ove godine i raduje smo što ćemo imati revidiranu strategiju do kraja sljedeće godine. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Panija. Hvala vam predsjednice. Samo nekoliko riječi. Prije svega zahvaljujem na komplimentima koji koje su mi uputili izvjestitelj u Sjeni i ostali zastupnici. Ovo je mišljenje eh, na izvješće, tako da nemojte se ustezati predlagati amandmane kako bismo poboljšali ovaj tekst. Kao što sam vas podsjetio, eh, do, možete, rok za predlaganje amandmana je u srijedu 13. rujna. Htio bih samo zaključno reći još nešto. Afrički gradovi, gradovi na južnom rubu sredozemlja su oni koji su zapravo najizloženiji, budući da se vrlo često nalaze na obali, bilo da je riječ o morskoj ili oceanskoj obali, tako da bismo trebali omogućiti da se gradovi snažno mobiliziraju da zaštite te e, velike aglomeracije, odnosno metropole, posebno one koje se nalaze na afričkom kontinentu. Nažalost, ti će gradovi biti prve žrtve, ne budemo e, li imali povećanje porast temperature niži od 1,5 stupanj kao što je definirano i Pariškim sporazumom. S obzirom na novu ekonomsku paradigmu koju tek trebamo definirati za efikasnu borbu protiv klimatskih promjena, gradovi i lokalne zajednice imaju svoje mjesto u tome budući da je upravo ta razina ona koja će pokrenuti nove politike u sklopu te nove ekonomske paradigme. Bilo da je riječ o obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti, uštedama u području energetike, cirkularnoj ekonomiji, održivoj poljoprivredi ili e, kratkom lancu prodaje. Dakle, jasno je da je lokalna razina ta osim odluka na središnjoj razini koja će omogućiti stvarnu provedbu te borbe protiv e, klimatskih promjena, a mislim da je to naš zajednički izazov u 21. stoljeću, a oni će omogućiti da to postane i prilika e, nas u 21. stoljeću. Hvala. Dragi kolege, već je najavljeno da je rok za predlaganje amandmana 13. rujna. I time zaključujem današnji sastanak. Sljedeći sastanak će se održati 11. rujna u Strasburu u 18 sati. To je sve. Hvala svima, vidimo se sljedeći put.